Chers collègues, nous allons commencer. Dragi kolege, započnemo s radom. Mes chers collègues, vendredi... Dragi kolege, u petak 7. Eh, travnja novi teroristički napad Mm, novim tržiškim napadom napadnut je jedan od lijepih, jedna od lijepih predstavnica Europske unije, Stockholm. To je napravljeno koristeći kamion. Četiri osobe su stradale, 15 ranjenih. Nemamo riječi kako bismo opisali takve gnjusne barbarske čini. I nemam riječi kojima bih mogla iskazati svoju tubu i tražiti, eto, tek dva tjedna nakon što smo obilježili napad e, u Londonu da e, imamo jednu minutu čutanja. Molim vas da se ustanemo i sjetimo se prijatelji Švedske. Je vous remercie. Slavim. L'ordre du jour peut être adopté si... Ukoliko nemate nikakvih prigovora, možemo smatrati dnevni red usvojenim. Nema prigovora. Smatram dnevni red, predlog dnevnog reda usvojenim. Priopćenje predsjednice. Dragi kolege, ja vas predstavljam kada sam vam parlamenta i iz tog razloga vam trebam podnositi račune o odlasku na vijeće ministara u Maltu i reći vam sljedeće. U svaku cijenu sam vam htjela reći kakav je rezultat bio mu u Malti 28. E, trećeg i zahvaljujem kolegi Koru zahvaljujem kolegi Koru koji je bio uz mene imate u, Valen, u dva dosija u izvješća dva dosija o sigurnosti na cestovnom, u cestovnom prometu i u pomorskom prometu. O tome se raspravljalo tijekom izlaganja Brano sam svim silama interese našeg odbora TRAN i interese Europske unije spram naših ministara koji, treba to znati, zalagali su se za cestovnu sigurnost i sigurnost u pomorskom prometu. U svakom slučaju jasno je da su izneseni nacionalni i europski stavovi o ovoj sigurnosti. Cestovna sigurnost ozbiljna je tema koja izravno utječe na živote svih Europljana, posjećamo se na brojke, otprilike 26 tisuća stradalih ima na cestama svake godine. Tome se mora stati u kraj. Naše ceste moraju stalno bivati sve sigurnije kako ne bi bile sinonim straha ili nesreće za njihove korisnike. I doista sam uvjerena da te teme trebaju biti obrađene na europskoj razini, to je ključnog značaja ne samo za razmjenu dobre prakse, već i za usklađivanje pravila na europskoj razini. U Malti sam rekla da Europski parlament i naš odbor koji su već usvojili čitav niz rezolucija o cestovnoj sigurnosti i pomorskoj sigurnosti. Htjela bih vam također predložiti da se u raspravi o cestovnoj sigurnosti na našim budućim sastancima Trana ponovo osvrnemo na tu temu i namjeravam pozvati Žana Toda, koji je naš uh, specijalni poslanik pri UN-u za cestovnu sigurnost i koji će nam uh, govoriti o svom govoru koji je održao pred UN-om i ukoliko to dopuštate, ja bih htjela da odbor za transport E, osobito u raspravama o e, paketu mjera o paketu cestovnih mjera preuzme obveze da će raditi na cestovnoj sigurnosti kako bismo izbjegli situaciju u kojoj će ministri dakle međusobno razgovarati i mi su zakonodavci trebamo preuzeti svoje odgovornosti i trebamo također raditi na tome da se napravi mreža sigurnosnih mjera koje će poboljšati cestovnu sigurnost. Eto. A odmah započnemo sa zajedničkom raspravom koja se tiče prelaska, odnosno digitalizacije europske industrije i provedbe uredbe 1925 kroz 2012. Tu su razmatranje mišljenja za odbore INKO Izvjestitelj je gospodin Telička. Gospodin Telička, dajem vam riječ, a poslije vas će biti izvjestitelj u sjeni e, na redu, te drugi zastupnici koji to budu željeli. Naravno, na kraju rasprave pozvat ću predstavnika komisije da uzme riječ kako bismo mogli čuti stav Europske komisije. Gospodin Telička, izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, kolege, dobar dan. Sa zadovoljstvom ću obraditi ova dva mišljenja u jednom nastupu, jer se ovdje radi o zajedničkoj raspravi i tu se odražava isto tako i er, e, prenijet ću vam i rezultate rada koji obavim do sada. Uz vaše dopuštenje, predsjednice, neću ponavljati ono što smo već rekli u veljači, na krajem veljače, već ću vam govoriti kakav je napredak ostvaren na izradi e, kompromisa sa izvjestiteljima u sjeni i ukazat ću na izmjene. Najprije doista moram reći da cijenim ovdje se ne radi samo o čistoj kortuaziji, već doista stojim za svojih riječi. Dakle, cijenim suradnju sa svim izvjestiteljima o sjeni, jer smo radili na doista konstruktivan način i ovdje smo bilo nam je dovoljno sat vremena sastanka izvjestitelja u sjeni da obradimo 200 amandmana, to je jako neobičajno, ali jako profesionalno je bilo rađeno. Pretpostavljam da će neki kolege biti razočarani time što nismo napravili dugački popis e, mogućnosti, no, dragi kolege, to je namjerno napravljeno. Mislim da već ima isuviše veliki broj izvješća i mišljenja gdje se navode sve mogućnosti Evo, ako dopustite napravim usporedbu, to bi izgledalo kao da nekad tijekom prošlog stoljeća govorimo o mogućnostima i koristi korištenja automobila, a da se ne razmatra koje su nužne infrastrukture za automobile. Dakle, mi se bavimo ovdje o konkretnim elementima i nismo namjeravali ponavljati dugački popis mogućnosti koje će to sve stvoriti. Dopustite naglasim tri elementa plus jedan dodatni. Tri se nalaze u mišljenju i on će stvoriti promjenu probitnom nacrtu. Kao prvo imamo uključenje startup poduzeća i malih srednjih poduzeća u nastu mišljenja, to je već ranije spominjano, ali sada se to nalazi u više, ne samo u jednom kompromisu, već u drugima isto. Evo, drugo, sektor turizma. Njega smo obradili ne samo kroz aspekt e, čistog turizma i povezanih usluga, već smo ga inkorporirali u malo širu perspektivu koja se tiče transporta. Dakle, Digitalizacija i standardizacija stvaraju čitav niz mogućnosti, to je jasno, i pokušali smo opisati što čini te sektore privlačnima i tome smo se posvetili. Treća promjena tiče se stvaranja radnih mjesta i socijalnog, socijalne dimenzije, a u usporedbi s nekim amandmanima koje smo dobili i percepcijom nekih, e, eventualno percepcijom nekih kolega, mi smo ovo prikazali u pozitivnom svijetu Naravno, ako bismo sada postavili pitanje da li treba zaustaviti digitalizaciju jer bi to moglo E, što ja ne krijem jer bi to moglo utjecati i utjecat će na e, radna mjesta, ali da li to treba zaustaviti? Ne, sigurno ne, to je nešto što će, s čim ćemo nastaviti, a moramo se fokusirati na one ljude političkim mjerama, na one ljude koji će ostati bez posla i mislim da se na njih moramo prvenstveno koncentrirati i tu smo tome pristupili na pozitivan način. Vjerujem da nema potrebe da se ponovno razglabao na temu financiranja, svi znamo koji su instrumenti na raspolaganju i mogućnostima koje će stvoriti u buduće, jasno je da će e, stvaranje tih infrastruktura imati svoju cijenu, ali time se nismo bavili zalazeći u pojedinosti, već e, smo tome prišli znajući čime raspolažemo. Jedna stvar nije odražena u ovom mišljenju, a koja je jako opravdana, o tome želim govoriti, to je kibersigurnost. Dakle, što više sektor prometa transporta bude digitaliziran, više će biti automatizirani, više će biti rizika. No, mi smo imali dojam da ovo nije pravo mjesto ni pravi trenutak da se tim bavimo, jer ako sam dobro shvatio, komisija je rekla da će u određenom trenutku vremenu iznijeti preporuke o kibersigurnosti u sektoru prometa, tako da ćemo tome pristupiti kada dobijemo njihove preporuke. Predsjednice, dame i gospodo, mislim da je ovo bilo vrijedno spomenuti povrh rasprave koju smo vodili u veljači i koje se tiče kompromisnih amandmana. Još jednom želim zahvaliti na jedinstvenom dobroj suradnji svim izvjestiteljima Sjeni. Hvala gospodine Telička. Sada predam riječ gospođu Virkinen. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelju Pavlu Telički i svim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo doista imali dobru atmosferu na sastancima i radili smo jako učinkovito kao što je to izvjestitelj rekao, te vjerujem da imamo doista konkretno i dobro nateženo mišljenje. Želim zahvaliti svima na tome. Što se tiče Evropske pučke stranke, mi vidimo da ubrzavanje digitalizacije industrije je od ključnog značaja za zapošljavanje i gospodarski rast i to je nešto što prolazi kroz sve sektore gospodarstva, transporta i turizma. Mi vidimo da digitalizacija pruža mnoge nove mogućnosti za pojačanje učinkovitosti europskog sektora prometa. Digitalizacija omogućuje da e, promet funkcionira, odnosno transport funkcionira e, na održivi i štedljivi način. Tako da mi smatramo da je jako važno naglasiti na ovom pozitivnom stavu, pozitivnom duhu prema digitalizaciji, usprkos tome što znamo da su mnogi zabrinuti zbog toga, boje se da će neki ostati bez posla zbog digitalizacije. Moramo uvijek podsjetiti na to da i digitalizacija stvara nova radna mjesta, znači tržište e, rada se mijenja i moramo se prilagoditi tome, trebamo ulagati u stjecanje vještina i pri pripremiti na to da digitalizacija mijenja svijet i na činjenicu, odnosno i trebamo u Europi biti na e, voditi te promjene. Dakle, mi smatramo da je ovo mišljenje dobro izbalansirano i pozitivno. Što se tiče standardizacije, to je i izvjestitelj spomenuo, dakle imamo zajedničke standarde i to je jako važno kako bismo izvukli Maksimum korist od digitalizacije europskog jedinstvenog tržišta, smatramo da je važno da Europa teži ostvarenju standarda koje se može uvesti i na globalnoj razini. E, I ICT standardizacija može pružiti nove, stvoriti nove inovacije u sektoru transporta i našem mišljenju za odbor TRAN imamo dosljedan i ravnotežen pristup e, standardizaciji, standardima i želim zahvaliti izvjestelju Pavel Telički na tome također i isto tako i svim izvjestiteljima sjednice. Tako da mislim da smo bili jako učinkoviti u radu i nadležni odbori nadam se da će e, primiti na znanje ovo što smo iznijeli u svom e, mišljenju jer otkrivam da su rokovi dosta problematični jer često e, nadležni odbori e, izrađuju svoja mišljenja kad i mi ako, ako želimo imati utjecaja na ono što će e, nadležni e, odbori raditi onda moramo i moramo malo ranije napraviti svoja mišljenja ali dobro vjerojatno je to sve povezano i uz uskrs no rokovi su malo bili pošemerni. no, u svakom slučaju hvala svima na ovoj dobroj suradnji Hvala. Predajem sada riječ gospodinu Liriju. Najljepša hvala, predsjednice. Dame i gospodo, gospodine Telička. Zaključili smo jedno jako važno i uzbudljivo razdoblje. Mislim da su zaključci sljedeći. Kada je riječ o budućnosti, stručnjaci, eurozastupnici raznih kluba zastupnika mogu voditi jako plodnu raspravu o europskim promjenama. Ja se slažem s tim i kao što je gospodin Telička to u više navrata rekao da smo u sred nove industrijske revolucije i ako se dobro sjetimo kakva je situacija bila u vremenima stare industrijske revolucije, onda možemo očiti da oni nisu pokrili samo jedan sektor industrije, već su te industrijske revolucije utjecale na sve aspekte rada i izazvale su brojne važne promjene u strukturama. Tako da moramo biti jako obazrivi na te promjene u Europskoj uniji i mislim da je mišljenje gospodina Teličke jako dobar primjer u tom smjeru. Uvijek sam podržavao E, razvoj turizma i zahvaljujem gospodinu Teliški što me podržao. Mi smo spominjali kreativni turizam koji može biti jako važan za sve nas u Europskoj uniji. Dakle, sve u svemu mislim da imamo jako kvalitetno mišljenje ovdje. Što se pak tiče standarda, želim reći da su nam da nam je potreban veoma jasan sustav standarda koji će nam omogućiti da ih se jako dobro koristi. Možemo koristiti e-trgovinu e, i koji će nas riješiti nepotrebne administracije. Dakle, moramo donijeti određene odluke, važne odluke koje će nas pripremiti za novu industrijsku revoluciju. SID podržava sve prijedloge i Dopustite da zahvalim vlastnim kolegama i izvjestiteljima u Sijeni, a osobito gospodinu Telički na jako dobro obavljenom radu i e, sa zadovoljstvom ću nastaviti surađivati u buduće. Hvala. Hvala. Sljedeći kolega nije nazočan, tako da predajem riječ gospođi Kilonen. Izvolite, imate riječ. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportööri Telitska. Hvala Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Telički. Naša suradnja je bila odlična. Tako da se svakako možemo složiti s vama kao izvjestitelju Sijeni. Brza digitalizacija, europske industrije i sanitizacija. To je nešto što nam je hitno potrebno. A s ovim mišljenjem naglašavamo činjenicu da se s time treba nastaviti. Stoga je to dobar temelj za živahan međunarodni turistički sektor. Što se mene tiče, jedna važna stvar pri pripremi izvješća je bila ta da eh, su informacije sve važnije kada se radi o dizajniranju eh, transportnih sustava, u smislu da promičemo što više slobodan pristup podacima. Uh, umjetna inteligencija, mobilne aplikacije, uh, inteligentne tehnologije, to je ono što nam pomaže s jedne strane, ali s druge strane to znači da imamo razna sučelja uh, koja pohranjuju podatke i ta slučaja moraju dobro moći zajedno surađivati, biti kompatibilna. Moramo vidjeti e, kakve poticaje imamo unutar europskog zakonodavstva za to. To trebamo napraviti što prije moguće i moramo i malim i srednjim poduzećima omogućiti e, lakšu digitalizaciju. To je nešto što e, moramo zajamčiti. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, važno je da oni imaju poboljšan pristup financiranju. Jer mnogi instrumenti na europskoj razini sadrže vrlo sveobuhvatan skup proces e, aplikacije i što se tiče malih poduzeća, na to trebamo pripaziti. Hvala vam. Hvala vam, e, gospođa Kilinen. Gospodin Taylor ima riječ u ime zelenih. Uh, um, Hvala vam lijepa, predsjednice. Kao što ćete primijetiti, ja nisam izvjestiteljica u sjeni Jill Evans, ona kasni, ali poslala mi je poruku vezanu uz oba ova izvješća. Digitalizacija europske industrije. To je nešto što predstavlja mnogo izazova, ali i prilika, posebice u sektoru prometa. I ona smatra da je tekst koji je gospodin Teliška pripremio e, vrlo dobar što se tiče odgovora na te izazove i prilike. I drago je što neki od njenih amandmana što se tiče društvenih promjena vezanih uz digitalizaciju i procjenu toga kao i jezika održivosti je uključeno u izvješće. Što se tiče mišljenja o europskim standardima. Ona smatra da je kompromisni tekst izuzetno težen i vrlo je drago što su neki od njenih amandmana i tu uključeni. Evo, tu vidite da se to ponavlja. Prije svega što se tiče jezika o klimatskim promjenama, turizmu, eh, intermodalnosti i pristupačnosti. I stoga se došlo zahvaljujem izvjestitelju, te će joj biti drago što može u potpunosti podržati eh, oba izvješća. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Taylor. Svakako vas neću zamijeniti za gospođu Evans, to vam obećajem. E, dalje nastavljamo sa gospođom Damato za e, klub zastupnika FDD-a. Ah, c'est Gospođa D'Amato, želi netko govoriti u njeno ime? Njela Šatu. Kolegica nije prisutna i nije mi ostavila svoje komentare. Ispričavam se. Alors nous continuons dans les prises de parole. Onda nastavljamo s govornicima. Riječ ima gospodin Wim van de Kamp. <clears throat> Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Zahvaljujem predsjedateljice. Htio bih govoriti o nečemu što je upravo eh, spomenula kolegica Virkunen, moja kolegica. Dakle, meni je žao što eh, kada razrađujemo ova mišljenja i kada govorimo o tim e, mišljenjima nadležnih e, odbora, sa demokratskog stajališta e, takav način postupanja je vrlo frustrirajuće i na sastanku koordinatora ću ponovno govoriti o tome. Dakle, mi dajemo mišljenja za nešto što je već prošlo. Moramo bolje koordinirati naš poslo, posao i to u okviru plenarne sjednice. Žao mi je i zbog naših izvjestitelja što su oni već bili zaključili taj posao. Hvala. Hvala vam na vašoj primjedbi, gospodine Vane Kampen. sada ima gospođa De Monte. Izvolite. Grazie, grazie presidente. Zahvaljujem predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na obavljenom radu. ja želim zahvaliti na tome što su uvrstili onaj dio koji se odnosi na turizam jer to se najčešće zaboravlja kada govorimo o digitalizaciji ili o nekim drugim temima. temama. E, budući da smo mi nadležni za to, onda moramo i raditi na tome kako bismo postigli rezultat. Zato želimo naglasiti neke sadržaje i moramo precizirati o kojem se vrsti turizma radi. Komisija se stalno usmjerava e, E, prema znači kreativnoj industriji i zato mislim da bi trebalo naglasiti upravo ovaj aspekt i u ovom mišljenju. I moramo imati na umu da je potrebno razraditi e, propise koji će biti usklađeni sa novim tehnologijama. Ne smijemo e, raditi norme koje će biti izvan ovog aktualnog svijeta, nego upravo u skladu sa budućim razvojem tehnologija. To je činjenica da je to u nadležnosti IMKA, ali sve je je nužno naglasiti potrebu za zaštitom e, potrošača kada je riječ o putnicima. Imamo jako puno platformi koje možemo ponuditi za takvu vrstu usluge, ali istovremeno se moramo potruditi da naši potrošači, klijenti budu zaštićeni kad je riječ o interoperabilnosti različitih prometnih sustava, prijevoznih sustava i također kad je riječ o transparentnosti. Hvala vam gospođo Demonte. Sada se okrećem komisiji. Što se tiče sada ovih e, izjava i rada gospodina Teličke, svi su rekli da on radi vrlo učinkovito i da smo tu izradili dobar konsensus, budući da se svi mogu prepoznati u tom tekstu, prije svega što se tiče različitih ciljeva uzviš obzir tehnološki napredak i prije svega napredak e, digitalne tehnologije, e, kako da to primijenimo na e, kompanije koje se bave prometom, što vi mislite poduzeti, koji su vremenski rokovi s time vezani i što prije svega mislite napraviti na zakonodavnom planu, jer kao što gospođa Matija spomenula imamo digitalne platforme, tu imamo različitosti u pojedinim državama članicama i da imamo to vrlo složenu zapravo situaciju. Možemo li čuti možda odgovore na sva pitanja kolega? A riječ predajem gospodinu Gonzalesu, ako je on ovdje. Dignite ruku gospodine Gonzalesu, gdje ste? Ovdje ste. U redu. Dobar dan, izvolite. Ja sam iz e, opće uprava za DigiConnect. Ja bih htio reći da Zahvaljujem zastupnicima zbog toga što su uzeli obzir e, prometnu dimenziju u digitalizaciji europske industrije, a i što se tiče standardizacije. Vidjeli smo u izvješću neke kritične točke, čini se zapravo što se na automatizirana vozila, pa bih htjeli razuvjeriti zastupnike Europskog parlamenta da što se tiče prometnog sektora da se ova inicijativa ne ograničava samo na to. To je sežnija inicijativa koja će uopće sve aspekte digitalizacije i digitalne inovacije i bit će vezana i uz druge sektore prometa. Digitalizacija europske industrije, dakle ta inicijativa, tiče se toga da se potakne digitalna inovacija, da imamo tu procese, logistiku, proizvođače u različitim industrijama koji su sve u to povezani. E, imamo prometne usluge koje će od toga imati koristi, postoji mogućnost da se e, izrade i novi inovativni poslovni modeli e, koji mogu pomoći europskoj industriji kako bi ona bila u boljem položaju vezano uz globalno natjecanje kako bi se potakla konkurentnost i stvorila radna mjesta. U tom okviru naravno smo se posebno o pitanje automatizirane vožnje jer se tu sada nalazimo doista na prekretnici. Svi rezultati razvoja istraživanja se sada polako naziru i mi smatramo da europske industrije i dionici da su u dobrom položaju da to iskoriste i da preuzmu vodeće mjesto na globalnoj sceni. Mnogi dionici to također smatraju. Imali smo sastanak u Rimu sa potpisom 27 država članica i drugih država iz EFTA koji su rekli da e, su se obvezali na to da će se posebice baviti sa digitalnim i automatiziranim vozilima i ispitivat će se sada i prvi standardi u tom sektoru. No, vjerujte mi, mi ne gledamo samo na to, mi gledamo na druge eh, dimenzije transportnog sektora. A što se tiče amandmana koji su podneseni, to je u skladu sa onime što je izvjestitelj spomenuo, eh, što se tiče poticanja stata poduzeća, malih srednjih poduzeća, eh, da se stvaraju pozitivne socijalne kreacije i turizam je isto tako važan sektor u Europskoj uniji. Tu smo također vidjeli da se veliki naglasak stavio na to. A digitalizacija europske industrije, kao što sam već opisao, je jedan Eh, aspekt koji se tiče nekoliko sektora, uključujući i sektora turizma. A zatim, ono što ste spomenuli o standardima, da, tu i mi možemo također potvrditi, da što se tiče svega onoga povezanih sa standardima za poticanje automatizirane i digitalizirane vožnje u sektoru prometa, da je to nešto što Europska komisija podržava i da će ona to i nadalje nastaviti eh, podržavati u okviru i međunarodnih organizacija za standardizaciju, a i što se tiče E, kibersigurnosti, to je također važno kako bi e, automatizirana vozila mogla uživati u povjerenju potrošača da dakle ih se može koristiti na ispravan način. Hvala vam to sve s moje strane. Monsieur Gonzalez, pour le point de vue de la Hvala vam lijepo gospodine Gonzalesu na gledištu Europske komisije. Gospodine van ne kampu, samo da vam dam tu informaciju, iako vjerujem da ćemo moći još na sastanku koordinata razgovarati o toj temi. Što se tiče dakle, glasanja. Glasanje u odboru IDTE održat će se 24. travnja, dakle za 15 dana, ali u IMKU će se je glasanje odgođeno, to je važna informacija i to će se održati sad u svibnju, što znači da imamo još dovoljno vremena za našeg izvestila i za naš odbor e, kako bi dakle imali utjecaja na ta izvješća u odboru ITA i u odboru IMKO. I u svakom slučaju, gospodine teško vi uživate u širokoj podršci s naše strane i opet vam predajem riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja cijenim to da nas sada Europska komisija uvjerava u to da će se automatizirani digitalni promet više smatrao e, jednim vrhuncem, jednim dodatkom i da zapravo oni imaju detaljniji pristup i to me doista razvjerava u odnosu na ono kakav je bio moj izvorni utisak. Što se tiče turizma, želim samo naglasiti da turizam sam po sebi, uključujući i povezanost turizma i prometa. Dakle, nisam siguran vidjeli se tu dobro ta povezanost. Ja tu vidim neke razlike, neke nijance, ali neku povezanost. I što se tiče e, kibersigurnosti, tu nemamo kompromis. Ja o tome zato što je to bio samo jedan moj amandman, amandman 57. ali mi je drago što sam dobio široko povjerenje kolega vezano uz oba mišljenja i uz e, svih kompleksa amandmana i ovaj jedan amandman o kojem ćemo glasati e, odvojeno i stoga neću više duljiti. Hvala vam. Hvala vam gospodine Telika. Podsjećam da ćemo sutra jutro glasati o ovome u 9 sati. Nadam se da ste si to zapisali u planere. Sada nastavljamo vezano uz upis osoba koje putuju putničkim brodovima. Tu predajem riječ gospođi Bilbao, ona je naša izvjestiteljica, a zatim ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. A naravno pozvat ću i u komisiju da odgovori na sva postavljena pitanja. Gospođo Bilbao, izvolite. Eh, Puno hvala predsjedateljice. Prošli tjedan smo u Strasburu e, imali sastanak. Mi smo predložili pet kompromisnih amandmana. Četiri ta kompromisna amandmana vezana su uz zaštitu podataka i zabrinutost koju je izrazio odbor Libe i zastupnica Montero da Gidjar iz kluba Pučana u slučaju e, u, trenutku u kojem treba, e, trebaju nestati informacije. Dakle, bitno je uvrstiti riječ odmah ili automatski, znači e, momentalni ili automatski nestanak informacija nakon što prestane potreba za njima. konsultirali smo se sa pravnicima lingvistima i došli smo do prijedloga kojeg smo uspjeli uglaviti u ta četiri kompromisna amandmana. Odnosno, informacija mora automatski automatski biti izbrisana, ali bez ikakvih nepotrebnih odugovlačenja. E, dakle, kada to tako definiramo, onda možemo e, zapravo na neki način umiriti zabrinutost e, odbora Libe i zastupnice Pučana. Kada govorimo o obavezni izvješivanja i novih informacija, a to je navođenje državljanstva, to i dalje mora ostati dobrovoljno. Zašto? Zato što kada govorimo o državljanstvu, to bi moglo olakšati obavješćivanje članova obitelji kada je riječ o e, operacijama potraga i spašavanja koje se moraju i također izvješćivanja e, koje se mora obaviti odmah nakon e, događanja neke nesreće. Dakle, kada govorimo o tom sastanku prošli tjedan, bio je, bio je dosta dobar, postojao neki konsenzus, mi smo saslušali što imaju reći i drugi zastupnici i nadamo se da ćemo i danas dobiti ovdje taj konsenzus. Hvala. Hvala lijepa gospođo Bilbao. nije sada odmah druga gospođa Montero, izvolite. Hvala. Dragi kolege i kolegice, ja bih htjela zahvaliti prije svega kolegama koji su se e, bavili ovom temom. Imali smo sjajnu suradnju i kao što je rekla zastupnica Bilbao, Imali smo 86 zahtjeva za amandmanima e, i 5 kompromisnih amandmana. Kada govorimo o elektroničkom sustavu e, koji bi trebale odobriti države članice na nacionalnoj razini, to je nešto što mi podržavamo jer bi to trebalo osigurati veću fleksibilnost za male brodare, za male operatore. Također bi trebalo u budućnosti raditi na stvaranju tog jedinstvenog europskog prozora, ali za države članice možemo reći da e, ta stvarnost još uvijek nije spremna i ne može se tako brzo e, konkretizirati. E, amandman 68 koji sam ja podnijela tiče se e, kraćih putovanja. Dakle, mi tražimo izuzeće od te obveze izvješivanja informiranja s obzirom da je riječ o putovanjima koje traju manje od sat vremena. Kada govorimo o tim slučajima, bitno je osigurati fleksibilnost. A o ovoj izmjeni o e, unošenju podataka najkasnije 10 minuta po isplovljavanju postojala je velika rasprava o tome s obzirom da se dovodi u pitanje sigurnost putnika, ali ne smijemo imati dvojbi kad je riječ o operatorima. Ako su oni u stanju e, tako brzo reagirati, znači u to predviđeno vrijeme na ispravan način kao što je već bilo predviđeno, onda bismo na tome trebali ustrajati. Dakle, ovdje je riječ o digitalnom automatizaciju organiziranom sustavu, ali moramo biti e, oprezni da ne bi došlo do preklapanja ili pak nekih drugih grešaka koje se moraju e, provjeriti prije unošenja informacijama. Kada govorimo o e, smanjenju razdoblja za primjenu prijedloga u državama članicama, ja bih e, predložila 24 mjeseca, kao što sam navela u amandmanu 85. Za ostalo bih rekla da je rasprava bila plodonosna, da smo uspjeli e, doći do pet pozitivnih kompromisnih amandmana i da je sam tekst pozitivan. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo Montero. Riječ sada gospodinu Ujheli. Hvala vam gospođo predsjednicu, uvaženi e, članovi odbora. Želim zahvaliti izvjestiteljici na mišljenju. Mi smo jako dobro zajedno surađivali i e, imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo raspravljali o ovome. Slažem se s time da treba spriječiti udvostručenja i da treba upisati putnike na e, učinkovit način. Ja podržavam prijedlog da bismo trebali jasno definirati kome je potreban e, jedinstveni prozor, a kojem je potreban automatski sustav upravljanja za slanje podataka. Mogao bih sad govoriti o tehničkim detaljima o kojima smo raspravili, ali bih zapravo samo htio kratko reći da u ime socijaldemokrata mi podržavamo sve četiri kompromisne amandmane te da ćemo ih rado usvojiti. Hvala. Merci beaucoup. La parole est... hvala sada. Predam riječ gospođi Kilanen. Izvolite. Najviše hvala predsjedateljice, hvala izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni na ovom doista konstruktivnom radu. Želim reći da imamo prijedloge izmjena koji su odlični, i koji se tiču, na primjer, zaštite podataka, se tiču poje primjene. Osobito kada se radi o unutarnjim, unutarnjim plovnim putevima trebaju nam e, primjene koje će biti trgovinski zanimljive, znate. Hvala. Hvala gospođo Kilona. Gospodine Taylor, izvolite imati riječ. Hvala predsjednice. Da i hvala i vama gospođi Bilbao. Ja sam bio na sastanku iz u Sjeni u Strasburu prošlog tjedna i ime zelenih sa zadovoljstvom mogu reći da podržavamo sve kompromise sve koje smo dogovorili Strasbourg za nas od ključnog značaja u ovom izvješću jest zajamčiti zaštitu podataka putnika plovila. Uložili smo amandman kako bismo se uvjerili da se podaci o putnicima mogu koristiti samo kako bi se zajamčila njihova sigurnost, te će se s njima postupati sukladno trenutnom europskom zakonodavstvu. Stoga imajući to na umu, veselim se glasanju tijekom kojeg ćemo podržati vaše izvješće. Hvala vam gospodin Taylor. Sada odmah predajem riječ Europskoj komisiji. Gospođa Košenska iz DG ima riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša, hvala predsjednice. Želim svima dobar dan. Najprije Dopustite zahvalim e, izvjestiteljici i svim izvjestiteljima u Svijenu na velikom radu na ovom izvješću. Pozdravljamo sve što je do sad napravljeno i samo bih žela komentirati ovo što je upravo rečeno glede kompromisnih amandmana koji traže razjašnjenje o pitanju podataka koji su stavljeni na raspolaganje. Dakle, mislim da doista idemo u pravom smjeru glede razjašnjenja korištenja ovih podataka i da tu neće biti kašnjenja. Također pozdravljamo podršku koju su neki od vas izrazili glede uporabe suvremenih komunikacijskih sustava. Želim podsjetiti na izjavu na Lavaleti, izjavu ministara koja je prije dva tjedna napravljena gdje se jasno raspravljalo na raznim država članica da postoji potreba za novim elektronskim sustavima kako bi se olakšalo e, do prosljeđivanje elektroničkih e, informacija o putnicima. Želim se osvrnuti na one amandmane koji imaju za cilj skraćivanje roka dostave podataka putnicima jer e, doista je važno da se to ubrza, ali da uspostavimo adekvatnu ravnotežu i da se bude sigurno u ispravnost podataka. Ako dopustite, komentirala bih e, nekolicinu vas, gospodu Kilonen i Taylor eh, o podacima. Dakle, jako je važno da sve što se tiče osobnih podataka da se to uradi u potpunosti sukladno sa zakonom Europske unije o zaštiti osobnih podataka. To bi se, to ste pitali da li će tome tako biti, to bi svakako bilo tako i bit će tako, no mi uviđamo da je to jako delikatno pitanje za Europski parlament, tako da želimo naglasiti tu stavku. A što se tiče sljedećeg izvješća, to neću ponavljati, ali samo sada želim to <laughs> još reći da se veselim u suradnji s vama i s Europskim parlamentom i vijećem kako bismo priveli kraju e, tri prijedloga o sigurnosti podataka putnika u okviru rada Malteškog predsjedništva i želim reći da e, smo do sada imali jako e, konstruktivan pristup i uvjeren sam da će to moći biti zaključeno tijekom ovog predsjedništva vijeća. Hvala. Hvala gospođo Kopšenska. Evo, konačno nakon trećeg puta uspjela sam to izgovoriti. A, zaključno predajem riječ izvjestiteljice gospođe Bilbao. Puno hvala svim eh, klubovima na konstruktivnoj i pozitivnoj suradnji. također zahvaljujem e, svim drugima koji su bili uključeni u ovaj rad i koji su omogućili da ovo izvješće možemo e, ovako lako i kvalitetno usvojiti. Ja nisam sada govorila o nekim drugim amandmanima u detalje na kojim, o, o kojima smo raspravljali na sastanku i izvjetelja u sjeni, samo sam se usredotočila na one amandmane oko kojih smo se najviše sukobili. Ali također bih htjela odgovoriti na neke od dvojbi komisije. Dakle, mi ćemo povući amandmane 17 i 18, objasnili smo zašto, zato što smo u njima uspostavili taj kraći e, rok od kojeg je komisija e, predložila zapravo za razmatranje tih izuzeća. Rekli su nam da tri mjeseca nije dovoljno, a činjenica je da ako u tri mjeseca oni e, to nisu mogli razmatrati, razriješiti kroz redovni postupak, onda e, onda smatramo da zapravo e, nismo htjeli ulaziti u te detalje o kojima smo raspravljali, ali sam htjela na ovaj način umiriti i Europsku komisiju. Također želim zahvaliti i na ovim najvažnijim e, kompromisima za sve. Razgovarali smo i o e, roku za e, zapravo unošenje informacija. Kada govorimo o tih 30 minuta, znači unošenja podataka, budući da je riječ o automatskom unošenju podataka, mi smatramo da je to previše, budući da neka putovanja mogu trajati sat vremena, a onda zapravo ako govorimo 30 minuta, to je na polovici puta i to je po nama previše previše. Vidjet ćemo što će biti s time jer smo na sastanku izvjestitelja u Sjeni raspravljali o tome je li možda 10 minuta korektno ili nije. To se većini klubova činilo kao jako malo vremena, ali pak 30 minuta je bilo previše. Nadamo se da će svi klubovi imati nekakve odgovarajuće kriterije kako bismo, iz, i, kako bismo iznjedili najbolje moguće rješenje. Mislim da će to biti jedno dobro izvješće jer su se svi potrudili da dođemo do ovoga kakvo je sada. Hvala. Najviše hvala gospođa Bilbao. Podsjećam, glasat ćemo sutra u 9 sati. Sada nastavljamo i prelazimo na sustav inspekcijskih pregleda od sigurnosti objavljanja linijske plovidbe, ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila izvjestitelju Dominika Rike, kojem predam riječ, onda će biti na redu izvjestitelju u Sijeni, a onda ću zamoliti Europsku komisiju da nam ljubazno odgovori na posljedna pitanja. Gospodine Rike, imate riječ. Hvala predsjednice i hvala svim izvjestiteljima u Sijeni. U okviru programa o boljem uređivanju i donošenju zakonodavnih odredbi. Radi se o ukidanju jedne odredbe i uvođenje druge i izmjeni. Ovdje se radi o dosta stručnom tehničkom izvješću. Opravdanje za uređivanje i određivanje specifično uređivanje roro e, plovila e, tiče se prirode ovih plovila ako ste ikad bili na njima, jer kao što znate, e, tovar je takav da se ti brodovi otvaraju s prednje strane, tako da su jako izloženi u slučaju poteškoća ili kvarova, izloženi su velikim opasnostima i znamo da evo konkretno u Švedskoj ne tako davno Južnoj Koreji jako nedavno. Bilo velikih tragedija i svaki put imamo stotine stradalih jer osobina tih brodova je tako da ima puno e, putnika, a potonu u nekoliko minuta. Dakle, moramo biti jako konkretni ovdje. Održan je jedan radni sastanak s u Sjeni koji nije bio problemačan. Povrh izvješća imali smo 15 amandmana i dogovorili smo se da ne pravimo kompromise, već da se odluči o amandmanima zasebno, jer svaki od tih amandmana dao je svoj doprinos, a da pritom nije bilo opravdanja da ih se grupira u jedan ili više kompromisa. Tako da smo se dogovorili da neće biti kompromisa, kompromisnih amandmana, te ćemo o amandmanima glasati pojedinačno. Što se glavne teme tiče, trebalo je odrediti činjenicu da treba doći do inspekcije i na obali i tijekom putovanja. te dvije inspekcije trebaju biti održane tijekom iste godine, a razdoblje između dviju inspekcija ne smije biti manje od pet mjeseci, kako je predložila komisija, kako bi se izbjeglo da imamo jednu inspekciju jednog dana i drugu drugog dana i tako se obave dvije inspekcije u godini. Dakle, predloženo je dakle, da imamo razdoblje ne od 6 do 7 mjeseci, već od 4 do 4-8 mjeseci i zbog čisto korištenja nakon što smo razgovarali i sa vlasnicima i e, službama inspekcije i posadama. Kao drugo, u ovom izvješću tražili smo da prioritetni budu putnički, putnički brodovi, feri, trajekti, što nije bio slučaj, dakle, jer bila prije dilema oko toga svega. Ako se smatra da su putnički brodovi i trajekti prioritetni, tako se može, mogu povezati dvije stvari, dakle omogućiti državama da ispune svoje kvote i da te e, ta plovila budu svake godine e, provjeravana. Uključili smo isto kriteriji sigurnosti i zdravlja posade koja nije bila u izvornom tekstu zbog jasnih, mi smo to napravili zbog jasnih razloga koje se tiču posade, ali i pitanje sigurnosti i zdravlja posade tiče se i uvjeta sigurnosti putnika, dakle to nam se korektnim, i konačno mogućnost i ponovne inspekcije u slučaju neuspjeća dospjele inspekcije. To je mogućnost, nije obveza. Neke države htjele su rad, pristupiti ponovnoj inspekciji kada e, određeni trajekt e, biva prenamijenjen ili e, radi za neku drugu, neko, neko drugo poduzeće. Eto, predsjednica, mislim da smo imali dobru da smo dobro radili, malo je neobično to što nema kompromisa, ali to smo, tu smo bili jednoglasni tako da ćemo glasati o 28 amandmana kojih je bilo i u načelu imamo pozitivan glas. Hvala gospodine Rike, sada predajem riječ gospođi Montero. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Zahvaljujem i kolegi Rikeu na obavljenom poslu i na raspravi koju smo imali po pitanju ove teme. Očito je da nema kompromisnih amandmana, zato što smo pokušali nadići e, neke razlike u razmišljanjima na način da amandmani mogu biti zadovoljavajući za sve. Evo imamo samo dvije, imam samo dva e, komentara koje su vezana uz ovaj e, tekst. Dakle, mi smo se usredotočili na sigurnost plovila. Ideja je bila da izbjegnemo što je više moguće administrativna opterećenja. Ako govorimo o prijelazu iz jedne klase u drugu, ako nema izmjena na razi, po pitanju sigurnosti samog plovila, budući da e, je recimo inspekcija već obavljena u tom određenom e, dogovorenom razdoblju, onda bismo trebali biti fleksibilni kada je riječ o izuzećima od e, redovnih inspekcija. Što se tiče početka aktivnosti, ako je inspekcija već bila provedena, onda i ovdje možemo primijeniti izuzeća. Ako to ne napravimo, onda će doći do preklapanja e, s obzirom na e, već provedene kontrole, a ideja je da izbjegnemo sva moguća preklapanja. Kada govorimo o definiciji inspektora, ta definicija mora, mora se odnositi e, kako na one koji su u nadležnosti države zastave, ali i one koji su u nadležnosti države pristaništa. E, Dakle, ono što je bitno, a to je da e, inspektori koji države zastave imaju potrebne e, nadležnosti i ovlasti i koje trebamo priznati. Bitno je također da povežemo e, baze podataka, znači posjeću bazu podataka sa ovom novom bazom podataka iz direktive kako bismo izbjegli preklapanja. Želim zahvaliti još jednom i kolegama i izvjezitelju. izvjestitelju.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 u svoj suradnik i Kurtuaz je radi, već smo se jednostavno dogovorili sa svim i dogovorili smo se, složili smo se oko svega, tako da preporučujem usvajanje svih ovih amandmana, izvjestelju uočio duplikaciji u određenim slučajima, preklapanja, Dakle, ovdje se radilo o kontroli roroputničkih plovila i trajekata utemeljenom na procjeni rizika. Tu je, to je pitanje amandman prvi. Želim bih također iskoristiti ovu prigodu da spomenem Mađarsku kao veliku pomorsku silu. Naravno, ironičan sam ovdje. Hvala. Nastavljamo, dakle, gospođa Kilonen ima riječ. Hvala. Hvala predsjednice. Mislim da je ovo sve jako prihvatljivo. Dakle, možemo ići dalje. Hvala, gospodine Taylor, izvolite imate riječ. Hvala, predsjedateljice. Hvala vama, gospodine Rike. Ovo je odlično napravljeno, imali smo jako dobar konstruktivan rad na klubu izvjestitelja u Sijeni. Potpuno podržavamo vaše izvješće koje nas popravo vremeno jer ovim obilježavamo 30. obljetnicu Eh, od strahovitog eh, incidenta u Zebružu gdje je jedan eh, trajekt Roro se prevrnuo i tu su 93 člana posade i putnika izgubili živote. Dakle, mislim da trebamo biti doista rješeni u ovom postupku pojednostavljivanja i poboljšavanja postojećeg zakonodavstva Roro putničkih brodova kako bi se spriječilo da dođe do slične tragedije. U svakom slučaju želim vam zahvaliti na vašem radu i sa zadovoljstvom ću podržati. Hvala vam gospodine Taylor, sad predam riječ gospodinu Van Kampu. Evo imam još jedno pitanje gospodinu Rikeu. Kada govorimo o memorandumu iz Pariza o e, sigurnosti e, putnika na ovakve vrsti plovila, kakve on ima veze, odnosno kako se on uklapa sa ovim e, ovdje odredbama, je li on dalje na snazi ili zapravo mi krećemo u potpuno drugačijem smjeru ne primjenjujući te odredbe? Hvala gospodine Van Kamp, se obraćam Europskoj komisiji gospođi Kopšanskoj. Evo vidjeli ste, ovdje imamo izvješće gdje se traži razjašnjenje glede određenih odredbi ove direktive, osobito kada se radi o rokovima između dviju inspekcija. Tu bi bilo dobro da dođemo do konsenzusa i ponavljam vaše riječi i riječi različitih e, zastupnika, izvjestitelja u sjeni koji kažu da se ovdje radi o e, jako kvalitetnom tekstu. Ovo je prvi put da imamo takvu situaciju jer nemamo nikakvih kompromisa. Dakle, htjela bih čuti stav Europske komisije glede ovih raznih prijedloga i htjela bih čuti isto tako i vaše mišljenje. Molim vas, odgovorite na postavljena pitanja. Gospođi, izvolite imate riječ. Thank you, again, Madam Chair. Hvala vam još jednom, gospođo predsjednice. Ja se također pridružujem svima onima koji su čestitali gospodinu Rikeu, zato što je to doista izuzetno tehničan komad zakonodavstva i svi amandmani zapravo ukazuju na to da je izvjesan pravio odličan posao kada se radi o tome da objasni ovaj proces eh, u koji je uključio ovaj dokument. Mi pozdravljamo one predložene amandmane s kojima se pokušava pojasniti e, o čemu se trenutno radi, a tu ću odmah se osvrnuti na ono pitanje gospođe predsjednice na onim amandmanima koji se tiču minimalnog razdoblja između dvije godišnje inspekcije. Gospodin Rike je rekao da treba tu e, zadržati dostatno vrijeme e, između te dvije inspekcije i tu imamo pomalo fleksibilnosti sada vezano uz to koji bi rok bio najbolji a ono što gospodin Ike predlaže, to je nešto što mi svakako možemo prihvatiti. Druga točka koju je spomenuo gospodin Ike tiče se nekih specifičnih amandmana vezanih uz to kako da riješimo možda to pitanje specifičnih eh, eh, okolnosti roro brodova i trajekata, ne bih rekla rizičnih, ali specifičnih pitanja, e, kada se radi o tome da se to uduži sa e, kontrolom o e, državi i zastavi. Tu se mi u potpunosti slažemo sa samim tim ciljem kojeg pokušavate postići, ali mi smatramo da se to može na drugačiji način Možda bi trebalo malo izmijeniti formulaciju, tu se prije svega uzredotočujem uzredotočujem na amandman 17. Još jedna druga točka koju bih htjela spomenuti. I moram reći da u potpunosti podržavam taj amandman. To je pitanje toga da se specificira rok za izvješćivanje podataka u bazi podataka mi tu govorimo o 72 sata, a ne 24 sata i to je nešto zapravo gdje dobro svačamo stav članova odbora. Gospođa Montero je postavila jedno pitanje vezano uz klasni um, transfer. Tu s vašim amandmanom zapravo pokrivate nešto što smo mi već napravili. Možda nije potpuno si potrebno zadržati taj amandman, ali svakako tu možemo raditi još na tome. Gospođa Montero se također uzela na pitanje klasifikacije e, oni koji provode inspekciju i mi svakako smatramo da je potrebno odgovarajuće obrazovanje za inspektore, njihova dakle obuka mora biti dosadna jer samo tako možemo zadržati e, jednu minimalnu razinu kvalitete inspekcije. Dakle, tu se slažemo oko cilja, ali možda se ne slažemo oko toga kako da to najbolje e, preciziramo u tom dokumentu. Također se na pitanje da postoji e, povezanost između različitih baza podataka. Samo da pojasnim, mi smo naime predvidjeli da inspekcijska baza podataka za brodove se temelji na trenutnoj postojećoj bazi podataka koja se zove TETIS, ali da će to biti jedan zaseban model. A kada se radi o tom pitanju treba li te baze podataka biti povezane ili ne, pa onda mislim da to treba možda još dodatno pojasniti, zato što neće biti nikakvih izravnih povezanosti između tih različitih sustava inspekcije per se. No, evo, mi svakako prijemo na znanje sve te vaše amandmane gdje ste zabrinuti oko toga da osiguramo e, te važne aspekte u ovom vrlo važnom sektoru pomorskog prometa. Hvala vam lijepa, gospođo. Sada ću ponovno predati riječ gospodinu Rikeu, našem izvjestitelju. Kao odgovor na pitanje gospodine Vimane Kampa, hoće li se E, pariški sporazum ovdje uzeti u obzir? Možda odgovorite na to, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Odgovorit ću po redu slijedu postavljenih pitanja. Kao prvo želim zahvaliti svima koji su sudovali e, na njihovim javljanjima za riječ i na njihovom odobrenju. Što se tiče primjedbi gospođe Montero oko promjene E, mjesta na kojima se vrši inspekcija, tu je komisija odgovorila već na tu primjedbu. Ja mislim da je vaša primjedba utemeljena, ali doista to smo već pokrili s time što je to mogućnost. Dakle, to nije nešto što je nametnuto. Mi dakle nećemo nametati e, državi nešto, to je samo mogućnost koju ima. Ali ono što je važno je da im ponudimo mogućnost da možda ponove inspekciju. Dakle, ako neka država luka to želi, ona mora imati tu mogućnost. No, to ne znači da je to obveza. To omogućava onima koji to žele napraviti da to naprave. I s time smo zapravo odvoljili svima. I to je nešto o čemu smo već prije raspravljali s gospođom Montero. Što se tiče pitanja gospodina Van de Kampa, da naravno, mi tu ne želimo napraviti suprotno pariškom sporazumu, ali mi tu želimo ići malo dalje, biti malo precizniji. Naravno, e, Pariški sporazum je sadržan u uredbi, a isto tako i u prilogu, jer je to vrlo važno. Tu se radi o e, definicijama ovih tehničkih aneksa i tu moramo naravno biti u skladu sa sporazum iz Pariza. To se i citira tu. Dakle, mi nismo e, ispod e, ili, ili izvan tog sporazuma, mi smo u tom sporazumu i čak idemo i dalje od toga. Što se tiče gospođe komisije, ja svačam da ste malo suzdržani što se tiče amandmana 17. zato što se to tiče priloga i zato što se to onda odnosi na drugu uredbu. Ali kao što znate, mi smo se susali sa dionicima, dakle sa onima koji vrše inspekcije. I to zapravo nas traže baš države članice, to je njihova precizna molba. I stoga, mislim točno je da tema 2017 možda smeta nekoga, da će to e, imati učinak ne samo na ovaj komad zakonodavstva, nego i drugdje. Ali ja mislim da bi se trebali svime pozabaviti, jer svi se slaže s time da kada dođe do tragedija na moru, to je gospodin Taylor spomenuo, to nije bio jedini slučaj da je uz to uvijek bio povezan jako veliki trošak i da je paradoksalno da ti brodovi koji danas na najspektakularniji način prevoz najveći broj putnika da njih ne uz, tu ne uključimo u to. I e, primjerice kada oni prenose teret e, tipa 2 e, da se to ne uzme u obzir i da to komisija ne obradi. I ja svačam što nam kažete, možda kada uđemo u triloge, onda će možda države članice se moći još izjasniti o tome. Ali za sad bih ja zadržao ovaj stav. Unatoč svemu. Osim ako države se promijene mišljenje, ali mislim da su one jasno rekle što o tome misle. Što se tiče svega ostalog, ono što su drugi kolege rekli vezano za amandmane, to ćemo sve svakako uzeti u obzir i vjerujem da ćemo uspjeti e, poboljšati tekst i postići konsenzus i sve to u jednom pozitivnom ozračju. Ostanemo onda u tom pozitivnom ozračju. Posjećam da ćemo glasati o ovome sutra ujutro e, u 9 sati. Sada prelazimo na sljedeću točku. To su sigurnosna pravila i norme za putničke brodove. Odmah predajem riječ e, našoj izvjestiteljici, to je gospođa Juto. Izvolite. Grazie, Hvala predsjedateljice. Prošli tjedan smo u Strasburu imali zadnji sastanak iz izvjestitelja u Sijeni. Sada ću im i zahvaliti zato što smo imali zaista konstruktivnu suradnju i mm, rodila je uspjehom. Kada govorimo o kompromisnim amandmanima, ja sam pokušala u tim kompromisnim prijedlozima obuhvatiti neke važne elemente iz ovog prijedloga za izmjenu direktive. Dakle, postoje neke točke koje su bile kritičnije od ostalih. Među tim točkama vjerujem da svi znate o čemu se radi, a to je problem s aluminijem. Dakle, aluminij i moguće izuzeće za Francusku. Po pitanju toga ja sam pokušala e, iznaći nekakvo srednje rješenje koje će imati na umu neke glavne principe, neka glavna načela. Među njima je također i načelo e, koje kaže da je aluminij jedan od tih jednako vrijednih, odnosno ekvivalentnih materijala. Ja bih htjela biti sad potpuno jasna. Dakle, svi kompromisni su temeljeni na tom načelu, jer ako to ne primijenimo, onda ne možemo govoriti o jednako vrijednim materijalima. Ovdje ne govorimo o samim karakteristikama materijala, nego govorimo o karakteristikama koje materijal kada se jednom iskoristi, e, znači ima kako bi imao, znači kako bi e, zapravo e, ostvario svoju svrhu. Dakle, to je ono što sam pokušala uvrstiti u taj kompromisni prijedlog. Kada govorimo o Francuskoj, i pitanja jednako vrijednog materijala, mi smo pokušali imati na umu koje su točno karakteristike francuske industrije. Dakle, to je država koja ima e, značajnu veličinu svoje flote i e, znači treba će poduzeti više mjera kako bi se mogli prilagoditi ovim novim odredbama. Tako da smo mi u kompromis e, ugradili i prijedlog e, od 8 godina ili više kada je riječ o Francuskoj. Mislim da bi to mogla biti odlična polazišna točka kako bismo na trijalogu kasnije mogli o tome raspravljati s vijećem. E, sljedeća važna točka E, po pitanju koje smo se na sreću složili među izvjestiteljima u sjeni, a to je potreba da osiguramo smjernice za plovila e, dužine manje od 24 metra. Po pitanju toga, Europska komisija e, već radi na tome, a mi ne želimo nikakva preklapanja ili dupliciranja međunarodnih postojećih normi. To mora biti jasno. To nije naša namjera ali naravno da krećemo od naše volje koju sam već u nekoliko navrata izrazila, a to je volja da nemamo sivih područja i da nemamo pravnih praznina, e, želimo postići i ovo. Dakle, ne želimo dupliciranje, ne želimo preklapanje, ali također ne želimo ni pravne praznine. Sljedeće pitanje je pitanje Grčke. Znači, po pitanju Grčke smo došli do dogovora tamo gdje je sve druge članice e, su e, već zapravo usvojile e, tu definiciju morskih područja. Dakle, budući da već druge države članice imaju definirana ta morska područja, Grčka nije jedna od njih i njima je teško utvrditi ta morska područja. I zato u slučaju Grčke postoji volja da se zapravo definiraju možda pomorske rute u zamjenu za pomorsko, odnosno pomorska područja. Ja mislim da je i to dobro rješenje i velik uspjeh kad riječ o ovoj direktivi. Kada govorimo o e, samom angažmanu Unije kada je riječ o povećanju pitanja sigurnosti u pomorskom sektoru, mi smo morali povezati samu sigurnost sa sigurnosti uvjeta rada i sa socijalnim aspektima. Oni su međusobno jako povezani i međuovisni. Sutra ćemo imati glasovanje i sada se obraćam e, evo svima vama, političkim klubovima. Ja vas molim da podržite također i ovaj mandat za pregovore sa vijećem kako ne bismo sada izgubili korak sa e, drugim zakonodavnim prijedlozima u okviru e, refita i kako bismo mogli znači paralelno razrješavati i ovo pitanje. Hvala. Hvala Sada ćemo dati riječ e, Vestemo u sjeni. Odmah dajem riječ kao prvo gospodinu Pogljesiju. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, ja ću, bi, ja ću i tekako biti e, kratak. Mislim da moram e, zaista iskreno čestiti izvjestiteljici na ovom poslu koju je obavila i na njezinoj osjetljivosti koju je pokazala. Ovaj prijedlog e, komisije ide upravo u onom smjeru koji smo htjeli, a to je pojednostavljenje direktive tako da se smanje troškove i one kontrole koje do sada nisu stvorile dodanu vrijednost po pitanju sigurnosti zato je ovaj prijedlog komisije već išao u tom smjeru, ali smatram da je ovaj posao koji je još dodatno odradila izvjestiteljica u suradnji sa izvjestiteljima u sjeni je također iznimno dragocjen i da je stvorio dodanu vrijednost kada je riječ o pojednostavljenju imamo pet kompromisnih amandmana mi se slažemo s njima u tim prijedlozima e, su uključeni mnogi amandmani koje su predložili zastupnici iz kluba zastupnika i zato mogu samo reći da e, želim iskreno e, čestitati izvjestiteljici i da podržavam mandat pregovaranja s vijećem. Smatram da je zapravo ovo izvješće uspjelo postići veliki konsenzus u našem odboru. Hvala. U ime kluba zastupnika socijalista riječ ima gospođa Eva Sendra, ona nije tu kao izvjestiteljica u Sjeni, li nekog drugog ko se želi javiti za riječ u ime socijaldemokrata gospodin Astuda. Izvolite. Thank you very much. Um, I have just one question. Zastupnik Samo jedno pitanje. Govorimo li o ekonomiji dijeljenja u ovom trenutku? Ne. Onda sam malo ubrzao. Ispričavam se. Vi želite biti brži od glazbe. Stavite slušalice, molim vas. Ne, mi ćemo ostati gospodine Tuge na ovoj važnoj temi e, vezanih sigurno sigurnost napravili norme za putničke brodove. Vraćamo se dakle, dakle na brodove. Gospođa vas nije ovdje, onda gospođa Foster ima riječ. Dobar dan. Hvala vam e, lijepa, gospođo predsjednice. Želim sadačno zahvaliti izvjestitelju koji je održao nekoliko vrlo konstruktivnih sastanaka s nama. Mislim da je većina kompleksa amandmana savršeno u redu, da je više manje sve u redu. imali smo nekoliko problematičnih pitanja i s njima nismo još toliko zadovoljni. Jedno je što se tiče takozvanih tendera, dakle brodova za prijevoz robe opreme putnika s do broda i između brodova, dakle ne znamo e, nismo toliko zadovoljni sa načinom kako se s tim brodovima ponašamo. Naime, oni su vezani uz dopremu opreme na brod i stoga ne možemo podržati kompromis broj 2 zato što tender nije brod za putovanja, za turistička putovanja. Kada nešto upisujemo u zakonodavstvo, onda moramo biti vrlo precizni. Oni već spadaju pod druga pravila pod međunarodna pravila i propise. I stoga smatramo da ne bi bilo primjereno napraviti europski standard u njima, zato što se oni već moraju pridržavati međunarodnih standarda. I to je nešto što smo mi već zapravo pospomenuli, to jest ja sam to napravila na sastanku u Ideste u Sjeni. I mislim da moramo o tome promisliti zato što to nije primjereno u ovom e, komadu zakonodavstva. Što se tiče pomorskih ruta, Grčka je e, unilateralno ukazala na to pitanje pomorskih ruta, a ja sam rekla da se tu ne radi samo u Grčkoj, gdje će, e, ona, gdje će one koristiti pomorske rute ili morska područja. Postoji neki drugi možda otoci, neki drugi predjeli koji će morati kvantificirati ta morska područja i pomorske rute. I stoga me zanima ne bi li možda bilo bolje da Mislim, prema sadašnjem načinu mi tu imamo izuzeće za jednu državu, a za sve ostalo bi to vrijedilo. Ali to se ne tiče samo Grčke. Imamo primjerice u jednoj kraljevini e, neke otočne predjele gdje također imamo sličan problem, a postoje neke druge države članice s takvim područjima. Iz toga e, sam ja to postavila kao pitanje. Što se tiče povišavanja socijalnih standarda za radnike, ja nemam ništa protiv toga da to učinimo, ali ne u okviru ove direktive. To nije prava direktiva za to. Ovo je tehnički dokument koji se temelji na e, tehničkim standardima iz konvencije SOAS. Dakle, Međunarodna organizacija rada bi tu trebala biti dio Međunarodne pomorske organizacije i mi smatramo da to nije prava direktiva za to. Mislim, može se drugi ne slažu s nama, ali mi tako smatramo. I zatim, još jedna točka, postoji jedan amandman gdje se govori o prekograničnim operacijama traganja i spašavanja na moru, ali ova direktiva se tiče samo e, domaćih plovila. Dakle, tu isto tako smatramo da bi ovo bio krivi dokument e, za takvu referencu. No to su svakako samo manja pitanja, to nisu e, stranačko-politička pitanja, tu su više tehnička pitanja, ovo što ja spominjem. Te moram reći da je osim toga sve u redu i e, da zahvaljujemo izvjestiteljici, ali moramo razmotriti još ta dva, tri pitanja prije nego što možemo odlučiti kako ćemo glasati. Hvala. Madame Bilbao, c'est à vous. Hvala, gospođa Foster. Sada gospođa Bilbao, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Htjela bih zahvaliti gospođi Ajuto na obavljenom poslu. Ja ću se usredotočiti na pet kompromisnih amandmana na kojima smo radili. Želim reći da ćemo ih mi prihvatiti i želim istaknuti da je kompromisni prijedlog broj četiri po pitanju aluminija i rasprava o tome je li to jednako vrijedni materijal ili ne. Mislim da smo to dobro razriješili s ovim e, rokovima koje smo odredili i mislim da je to uravnoteženo rješenje oko kojeg e, se možemo složiti i u budućnosti i možemo biti usklađeni sa uredbom koja se trenutno usvaja. Dakle, imat ćete našu podršku. A po pitanju ostalog ćemo glasovati o našim stajalištima kroz amandmane. No, htjela sam evo samo napomenuti da podržavamo ih pet kompromisnih amandmana. Hvala. Hvala vam, gospođa Bilbao. Gospođa Kiljonen, želite li se očitovati po ovom pitanju? Ne. Dobro, idemo dalje. Peter Izvolite. Zahvaljujem, predsjedateljice. Evo, prije glasovanja sutra ujutro htio bih e, nešto reći kolegama. Kada govorimo o amandmanu 39, molim vas da ga pogledate. To je amandman u kojem dakle kojeg je e, podnio e, kolega Lundgren, ali to je znači navedeno pod nazivom Lundgren broj 40. Taj amandman nije ugrađen u kompromisne amandmane. Ono što mi želimo, a to je da se definiraju tradicionalna plovila, tradicionalni brodovi u skladu sa e, direktivom iz 95. Ovaj trenutni prijedlog zapravo govori o izuzimanju e, plovi, znači, govori znači samo o putničkim plovilima, ne govori o tim tradicionalnim brodovima i plovilima. Dakle, riječ je o brodovima koji nikada nisu bili izgrađeni kao putnički brodovi, već kao e, recimo vučni brodovi, kao tegljači, koji sada prevoze putnike i puno puta je riječ o više od 12 putnika. Dakle, kada govorimo o riječi putnici, odnosno putnički, trebalo bismo smo e, to izbaciti iz definicije i govoriti samo o tradicionalnim brojevima. Također, nije mi u potpunosti jasno gdje ste ugradili još jedan od naših, e, još neke od naših amandmana. Recimo, amandmane o e, velikim tegljačima koji se danas recimo koriste kao putnička plovila i tako dalje. Dakle, kada govorimo o 40. amandmanu, mi bismo htjeli da se i on naknadno ugradi. E, zanima me zašto izvjestiteljica nije željela te naše prijedloge ugraditi u svoje kompromisne amandmane. Hvala gospodin Taylor, izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. Ja provodim se čitavo poslijepodne zahvaljujući izvjestiteljima. Dakle, želim zahvaliti gospođe Juto na odličnom radu i kolegama izvjestiteljima u Sjeni na jako konstruktivnom i pozitivnom pristupku, pristupu. Veoma smo zadovoljni sadržajem i podržavamo svih pet kompromisnih amandmana, no osobito sa zadovoljstvom vidimo da je uključen kompromis o socijalnoj dimenziji koja se tiče radnika, a koja uključuje moj amandman u kojem naglašavam značaj jamčenja kvalitetnog obrazovanja i obuke djelatnika u prekograničnim postupcima i postupcima e, spašavanja. Dakle, hvala vam i veselim se glasanju. Hvala vam gospodine Taylora, sada predajem riječ gospodinu Rikeu. Hvala predsjednice. Evo, ja ću biti težavni francuz i osvrnuti se na problem na pitanje aluminija. Hvala gospođi Ajuto na njenom radu jer nije bilo lako raditi na ovom pitanju aluminija i želim sada osvrnuti komisiji i reći da je krajnje nenormalno to što se na ovaj način smatra brodove od aluminija kao ekvivalentnim eh, proizvodima. Tome uopće nije tako jer aluminij ima svoje prednosti i mane, no ovo bi zavrijedilo poseban, posebno uređivanje. Evo, e, poseban dokument. Dakle, gospođa Juto obrela se u situaciji gdje se morala baviti nečim čime se ne može baviti ovdje, jer prijedlog vašeg teksta nije bio adekvatan u početku i slažem se onim što je rekao gospodin Vandalin o brodovima i o putničkim brodovima. Naime, imamo određene probleme u izvornom prijedlogu komisije koji su stavili parlament i izvjestitelje u tešku situaciju. Ja zahvaljujem gospođe Jutu koja je učinila što je mogla sa na temu materijala, ekvivalentnih materijala koji nisu ekvivalentni, ali koje ćemo učiniti ovakvim i onakvim e, i imamo rokove gdje se nadamo da ćemo moći doći e, na trijalog e, sa pregovaračkim mandatom koji će E, dotična država u ovom slučaju moja, dakle Francuska, na koju će pristati. I mislim da, evo, htio sam reći da prijedlog komisije za refit e, nije bio dobar, a u svakom slučaju želim zahvaliti izvjestiteljci na uloženom naporu. Hvala vam, gospodine Rike. Gospođa Kušinska opet e, je na vama da govorite na pitanje kolega. Izvolite. Hvala. Hvala vam predsjednice i Doista želim ponovno čestitati iskreno cijeloj skupni koja je radila na ovoj direktivi i konkretno želim, želim čestitati izvjestiteljici. Ovo je bio jako složen tekst, a isto tako i politički je bio možda čak i osjetljiviji od nekih e, drugih e, dosija. Doista pozdravljamo kompromisne amandmane i konkretno kompromisne amandmane koji se tiče prijelaznog razdoblja za E, plovila od aluminija. Iskoristit ću odmah prigodu i reagirati na ovo što je rekao gospodin Rike i ponoviti ono što sam rekla ranije. Ovo se temelji na međunarodnim dokazima i znanosnim zaključcima koji kažu da se ne radi o tome da je alminije ekvivalentan čeliku, već ako ga se dobro izdvoji onda može biti ekvivalentan čelika. I razlog zašto smo se ovim e, bavili u ovoj direktivi to je zato što da se postaramo da svaki put kad, kada se izgradi brod od Alminija, a ima ih i bit će građeni, da se to napravi sukladno međunarodnim, standard, međunarodnim standardima upravo iz razloga sigurnosti. I stoga vjerujemo da je doista krajnj od velikog značaja da se ova direktiva bavi ovim pitanjima. Ovim pitanjima ja zahvaljujem čestitam gospođe Juto na e, jako ravnoteženom rješenju. Što se tiče smjernica za plovila kraća od 24 metra dužine, što toga tiče, podsjećam da komisija započinje raditi na svom zakoniku o malim plovilima koji će se baviti e, nacionalnom plovidbom, a što se tiče međunarodne plovidbe e, imamo e, već e, međunarodne sigurnosne mjere i smjernice koje će se primjenjivati. Naravno, želim čestitati izvjestiteljici glede pitanja e, morskih ruta i morskih bazena. Grčka je drugačije obrađena zbog svog zemljopisa koji je specifičan. Definicija morskih plovnih putova treba biti tiče se tog ponovnog otvaranja rasprave za sve one države koje su odlučile e, dati definiciju morskog e, ah, plovnog područja. Tu smo imali pitanje gospođe Foster e, glede tender brodova. Pa ti brodovi nisu plovila koja se koriste za krst tarenje, odnosno plovidbu uz obalu, točno, no želim podsjetiti da međunarodna pravila se ne primjenjuju na tender plovila u slučaju nacionalnog, korištenja u nacionalnim vodama. Zatim, još jedno pitanje, promjena polja primjene isključujući sva tradicionalna plovila. Pa želim privući pozornost ovog odbora da proširenje definicije proširenje definicije smanjuje polje primjene na sva tradicionalna plovidba i ona koja su prenamijenjena u putničke brodove. Na taj način bi se moglo uveliko smanjiti polje primjene ove direktive i treba izbjeći situaciju u kojoj bi e, plovila koja su pre, prenamijenjena u putnička plovila izbjegla sigurnosne mjere koje e, zahtjeva ova direktiva. Tako da želim privući vašu pozornost na ovaj konkretni amandman. Osim toga, zahvaljujemo na svom uloženom radu i kao što se tiče svih ostalih e, direktiva želimo naravno surađivati sa svim drugim zakonodavcima. Hvala. Hvala. Gospođa Foster, želite nešto dodati? Hvala. Evo samo malo nešto da razjasnimo. Bilo je riječ o tender prodajima i onda ste rekli, naravno, ukoliko se tender koristi u međunarodnim područjima, onda spadaju pod solas, ali rekli ste da li insinuirate da ih se koristi drugačije na nacionalnoj razini, jer to izgleda. Dakle, rekli ste da se tender brodove koristi na nacionalnoj razini za razgledanje. Jesam dobro shvatila? Ne? Ne. Ja sam se slagala upravo s vama da na e, nacionalnim plovnim putovima se ne koristi ta plovila za razgledanje kao turističke brodove. Rekla sam da se međunarodna pravila primjenjuju samo onda kada ih se koristi u međunarodnim plovidbama, dakle izvan nacionalnih voda. Dakle, nije nemoguće da se koriste tender brodovi izvan nacionalnih voda. A tu se treba primjenjivati u tom slučaju međunarodne mjere. Jer ja sam, ako sam vas dobro razumjela, vi ste rekli da tenderi nisu poput plovila koja se koriste za razgledanje Možda ja vas nisam dobro razumjela, u tom slučaju ispričavam. Razgovarat ćemo kad završimo. <laughs> Hvala, hvala predsjednice. Ja sam uvijek na raspolaganju zastupnicima ovog odbora Dakle, možemo i bilateralno o ovome razgovarati. Dobro, dakle, razumijeli ste da je ured gospođe Košenske otvoren ukoliko imate nekih dodatnih pitanja. Sad nastavljamo i predam riječ izvjestiteljici gospođe Juto. Izvolite, imate riječ. <clears throat> Hvala kolegama na podršci. Što se tiče ovih e, komentara, Evo kolegice Foster, mislim da ste eto sada ovdje iznijeli iste one primjedbe koje smo čuli i prošli tjedan na posljednjem sastanku izvjestitelja u Sijeni. I ja vam mogu dati potpuno iste odgovore. Možda bolje da to vrijeme iskoristim, e, da odgovorim kolegi Van Dalenu kada govorimo o amandmanima 39 i 40. Dakle, ja sam ih podržala, no nisam ih ugradila u novi kompromisni amandman zato što nije bilo drugih amandmana o tom stavku i zato nije bilo dovoljno materijala da stvorimo novi kompromisni amandman. Samo zbog toga ja u potpunosti podržavam e, vaše amandmane. Evo ništa, zahvaljujem vam još jednom i nadam se da ćemo sutra e, u velikoj mjeri podržati ovo izvješće. Hvala. Najpša hvala gospođo Ajuto. Dakle, sutra ujutro u 9 počnemo glasanjem. Nastavljamo s radom. Na redu je izvješće gospođe Kilonen o Europskom programu za ekonomiju suradnje. Gospođo Kilonen, imate riječ. Hvala predsjednice, dragi kolege. Želim zahvaliti odboru za promet eh, na svim aktivnostima i pozitivnoj radnoj atmosferi. Imamo 150 amandmana. Dakle, želim reći da kao Finkinja mogu reći da nakon dva sastanka izvjestelja u Sjeni možemo doći do pozitivnih zaključaka, dakle u svakom slučaju hvala svim kolegama na suradnji. Moram reći da smo imali pozitivne stavove, uzeti u obzir aspekt prometa i turizma u uslugama transporta i turizma puno se inzistira na raspodjeli tih usluga kako bi potrošači imali što veći broj mogućnosti i mogućih usluga koje će biti dostupne uz prihvatljive cijene, a da ne zaboravimo pritom mogućnost e, rada u tom sektoru. Trebamo se postarati da iznađena rješenja budu pametna i da se fokusiramo na inovativnost, a pritom ne smijemo zaboraviti ekonomsku politiku i ciljeve dekarbonizacije i istovremeno dakle dostupnost tih usluga. Ja sam želim ovdje iznijeti nekoliko ideja koje mogu poslužiti kao pravila. Što se komisije tiče, trebamo se zalagati za studiju, odnosno analizu sektora i usluga koje se nude Cilj je da se pacijentu ne daju lijekovi prije nego što se pacijent razboli. Dakle, važno je provoditi zakonodavna zakonodavne tekstove, dakle zakonodavci trebaju imati i izglasati jedinstveno zakonodavne mjere za sve, a time bismo mogli zajamčiti jednako tržišno natjecanje za sve. Ovo temeljno načelo upravo su pitanja fiskalna pitanja i pitanja koja se tiču radnika. Sve to treba rješavati prilikom pružanja usluga, tako da radnici i samostalni djelatnici budu zaštićeni. Mi od država članica tražimo da se potrude da ne dođe ni do kakvih mjera koje bi narušavale tržišno natjecanje. Želi bismo da komisija aktivno sudjeluje u ovome. Stoga tražimo od komisije i država članica i svih dionika da sudjeluju u raspravi kako bismo vidjeli koja su najbolja rješenja. Važno je da imamo zakonodavne odredbe koje će se moći primjenjivati na cjelokupni sektor a ne na ovaj ili onaj dio sektora. Kada govorimo o ekonomiji suradnje, znam da si postavljamo brojna pitanja. Što se nas tiče u odboru TRAN, moramo imati pozitivan pristup. Moramo vidjeti da svijet rada je u punom razvoju i gospodarstvo se razvija. Dakle, tu stvari nove mogućnosti. Nove mogućnosti za one kojima je bilo teško stupiti na tržište rada do sada. Mi tražimo od komisije da bude doista krajnje precizna po tom pitanju. Od komisije tražimo da bude krajnje obazriva po pitanju socijalne sigurnosti. Sve to mora biti na razini pitanja a što se pak tiče terminologije, moramo biti krajnje jasni, jer sharing activities to nije isto kao i ekonomija suradnje, pooling, sharing, da. Dakle, car pooling i car sharing nisu iste stvari. Često se to miješa i moramo znati koja je uloga svakoga u transportu. Stoga tražimo od komisije da izradi savršeno jasne definicije. Što se pak tiče transporta, kada govorimo o ovoj suradnji i o ekonomiji suradnje, moramo shvatiti koje to potencijale predstavlja što se tiče učinkovitosti transporta. Dakle, s jedne strane se umanjuju negativni aspekti transporta, zastoj, zagađenje, emisije stakleničkih plinova. Dakle, od ključnog je značaja da razvijemo sustav razmjene podataka i da se vratimo tradicionalnom sustavu transporta. U svakom slučaju trebamo se pobrinuti da zakonodavstvo moguće razvoj ovih sustava ekonomije suradnje. Cilj cilj je da dođemo do lanca proizvodnje sustava transporta u kojem će biti pravila savršeno jasna svima i da pravila budu jako učinkovita. Dakle, još jednom hvala svim, svima, svim kolegama na duh suradnje i zahvaljujem na njihovim prijedlozima i nadam se da će sutra sve proći bez problema prilikom glasanja. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo Kilinen. Sada ćemo riječ dati gospođi Monteiro. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Želim zahvaliti i kolegici Kilonen što nam je ovdje predstavila ovaj e, tekst e, i to na vrlo detaljan i iscrpan način. Riječ je o jako pozitivnom e, tekstu. S obzirom na one prve rasprave koje smo imali po pitanju ekonomije suradnje. Sada Jednostavno želimo pokušati razjasniti već postojeće zakonodavstvo i odredbe. Želimo ih i pojednostaviti. Ali želimo zadržati one temeljne smjernice, znači osnovna načela koje se moraju na konkurentski način e, primjenjivati u čitavoj Europskoj uniji. Mislim da ne smijemo dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja kada govorimo o toj nove vrsti ekonomije, znači ekonomiji suradnje koje se tiče također i ovog prometnog i turističkog sektora. Ne smijemo blokirati, ne smijemo priječiti put razvoju tim alternativama kako tvrtkama, tako ni potrošačima. Znači, to je ekonomija suradnje koja može poticati stvaranje novih tvrtki, što je iznimno bitno u Europskoj uniji. Htjela sam reći i nešto po pitanju onoga što je napravila glavna E, uprava Growth, znači kada govorimo o e, kratkoročnim e, prihodima. Riječ je o amandmanu 146 gdje se navodi razlika između stručnih i nestručnih e, usluga. Dakle, bilo je teško e, ostvariti konstruktivni dijalog, ali u tome smo uspjeli. E, nadamo se da će Europska komisija nastaviti u tom smjeru ekonomije suradnje, nastaviti raditi, a da ne stvara dodatne prepreke, odnosno da će osigurati jednako vrijedna pravila za sve građane građane i također da se stvoriti e, pravedno, znači jedno područje, jedan red za pravednu konkurentnost i tržišno natjecanje. Mislim da se mora stvoriti pogodno okruženje kako bismo e, mogli osigurati e, svu jednakost i ravnopravnost. Hvala vam, gospođo Montero. Gospodin Ertog ima riječ. Hvala vam lijepa. Moram ispričati gospođu Tapardeu ona je na jednom sastanku u Bukureštu i zbog toga ću ja morati, to će mi biti drago, penjati e, njeno stajalište. Kao prvo, gospođa Taperdel, dragi kolege, želim čestitati e, izvjestiteljice gospođe Kilinen na dobrom mišljenju i na uravnoteženom pristupu kojeg je zauzela. Ekonomija suradnje je nov, uzbudljiv fenomen, ali moramo mu pažljivo pristupiti ako želimo iskoristiti njegov potencijal. E, mi podržavamo onaj dio teksta u kojem se kaže da ekonomija suradnje donosi mnogobrojne e, beneficije ekonomiji, ali da sadrži nekoliko problematičnih aspekata. Što se tiče prometnog sektora, ekonomija suradnje ima tu priliku da poboljša razne mogućnosti za e, prijevoz, da se bolje iskoriste postojeći kapaciteti i da se bolje povežu manje dostupne regije. Što se tiče turizma, e, poslovni subjekti s suradnje su povećali uslugu što je u skladu sa povećanim zahtjevima i potražnjom e, putnika. Ali isto tako tu kažemo da moramo više pažnje pokloniti socijalnoj demenziji i vidjeti je li ta fleksibilnost zapošljavanja povezana i sa nestabilnim radnim uvjetima. Naš klub zastupnika podržava poduzetništvo i stvaranje novih radnih mjesta, ali mi smatramo da treba dobro eh, analizirati ove izazove koji su povezani s ekonomijom eh, suradnje na tržištu rada. Još jedno pitanje tiče se oporezivanja. Tu mi je vrlo drago što smo mogli raspraviti o tome kako da se oporezuju poslovni subjekti tamo gdje stvaraju dobit. Eh, poslovni modeli budućnosti će biti oni koji trebaju biti pravedni prema mjestu na kojem posluju. I na kraju mi kažemo da je ekonomija suradnje vrlo e, brz, e, fenomen, e, gdje postoji velika i brza razmjena među dionicima. No, unatoč tome mi smatramo da bi trebali države članice, komisije, svi dionici održavati otvoren dijalog u skladu sa duhom dobre političke suradnje i e, pridržavanja pravila. Hvala vam, gospodine Ertuge. Gospodin Dalton, e, veoma mi je drago što mi se smiješite. Izvolite, predajem vam odmah riječ. E, dobar dan, hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici te se sjeni na konstruktivnoj suradnji koju smo imali na ovom mišljenju mislim da je izvjestiteljica doista bila jako otvorena za suradnju sa svima nama, to je bilo vrlo dobro i postoje mnoge dobre sugestije u tom mišljenju. No, postoje nekoliko područja da ne možemo podržati ovo mišljenje. Kao prvo mi smatramo da ne treba harmoniziran okvir s jednom mjerom za sve za cijelu ekonomiju suradnje. E, taj sektor je previše raznolik e, i doista bismo trebali imati sektorski pristup, a ne pristup vezan uz samolizaciju. Mi se ovom mišljenju idemo po našem mišljenju predaleko sa e, radničkim pravima, ekonomije suradnje. Ekonomija suradnja zapravo daje radnicima fleksibilnost. oni nemaju šefa koji im diktira koliko radnih sati moraju raditi, koliko mogu uzeti godišnjih dana odmora i to je nešto što mi trebamo priznati u ovom mišljenju, to ne činimo dovoljno. Također, e, mi smatramo da ekonomija suradnje nije samo po sebi problematična za oporezivanje. Postoje općenit problem sa oporezivanjem poduzeća vezano s to da se oporezuju gdje stvaraju dobit, ali to je općenito problem multinacionalnih kompanija. To nije nešto što se tiče samo ekonomije suradnje. Zapravo, e, mnogi poslovni subjekti iz ekonomije suradnje ne plaćaju porez zato što ne stvaraju dobit. Primjerice, takav je slučaj s Uberom. I stoga moramo tu, moramo tu biti pažljivi. Mi bismo trebali općenito Um, biti pozitivniji prema ekonomiji suradnje, to ohrabruje potrošače, a u sektoru prometa i turizma to su doista sektori gdje je ta ekonomija suradnje snažna, gdje su potrošači i aktivni. ako im neka usluga ne odgovara, oni će napustiti tu uslugu. A vidimo da je zadovoljstvo potrošača veća kada se radi o ekonomiji suradnje nego o drugim tradicionalnim uslugama. Zatim imamo i usluge za dijeljenje automobila, što smanjuje broj automobila na ulicama u gradovima i to smatramo da je isto tako pozitivno. Sve u svemu mislimo da je ovo mišljenje pomalo prenegativno, mi ćemo podržati opći pristup i većinu amandmana, ali imamo problem sa nekim kompromisnim amandmanima i sa time što e, ovdje negativno govorimo o jednom vrlo pozitivnom sektoru koji bi mogao doista mnogo doprinijeti sektorima prometa i turizma u budućnosti. Hvala vam gospodine Dalton, gospodine Deke riječ. Hvala vam. Želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Kilonen što je napravila velik napor oko izrede kompromisnih amandmana Vidimo sada, nakon ovih javljanja za riječ u odboru, da postoje različita gledišta po pitanju ekonomije suradnje. Imamo neke koji su više proaktivni orijentirani, e, gdje mislimo da, treba, da naglasiti više pozitivne aspekte svega toga i ja sam više u tom mm, taboru, a s druge strane postoje oni koji su malo i koji su spominjali problematična pitanja, ali to je uvijek tako kada se spominju novi modeli koji se javljaju na tržištu. Uvijek postoje oni koji će inzistirati na rizicima, a drugi koji će inzistirati na prilikama. A kada ste pomalo osjetljivi na ta pitanja, onda vas pomalo smeta činjenica što eh, jedni inzistiraju na onom drugom. Ja mislim da je gospođa Kilin obavila dobar posao. Ona je pokušavala uravnotežiti te dvije strane i eh, njeno mišljenje je koherentno e, sa dokumentom kojeg sam ja vodio kao izvjestitelj, e, povezano sa sličnom temom prije nekoliko tjedana. I vrlo je važno da budemo dosljedni, jer bi bilo nezgodno da imamo potpuno različita izvješća. Sve u svemu će moj klub zastupnika podržati kompromisne amandmane koji su nam predočeni, ali da, to su kompromisni amandmani, a e, njihovo obilježje je to upravo da su kompromisni. Dakle, to nikad nije bijelo i crno, gospodine Daltone. Vi e, ne možete tu pomiriti sve te ekstreme. Ne možete imati sve odjedno. I Izvjestiteljica kaže da se ne slaže s time da žele reći da je ekonomija suradnje povećala sigurnost u odnosima između strana. No, strane se međusobno poznaju, dakle znamo tko je pružatelj usluga, znamo tko je s druge strane i moramo ipak priznati da to povećava povjerenje e, tijekom e, tog odnosa. Vrlo je ovo dobro za područja koja su udaljena, koja su ruralna, gdje nemamo e, stalne usluge za mobilnost i mm, mislim da sam tu bio pomalo iznenađen sa e, mišljenjem koje je izraženo u dokumentu. Naravno da bi bilo bolje da imamo pozitivniji ton vezan uz ekonomiju suradnje no kao što je Ismail rekao, trebali smo, smo računa i o mogućim tenzijama, eh, o nekim bojaznima i evo to je ono što sam početno htio reći. Hvala vam gospođo predsjednice, hvala vam gospodine Rikeu. Ja sam se isto tako upisala eh, kao su izvjestiteljica na popis govornika. Eh, gospođo izvjestiteljice, gospođo Kilonen, doista vam zahvaljujem na izvrsnom radu Zašto to kažem? Zato što je prva poruka ovog mišljenja to da ekonomiji suradnje nedostaje e, okvir s propisima i to je nešto što je doista jako vidljivo i tu se okrećem komisiji. Dakle, nemamo regulatorni okvir za ekonomiju suradnje. A taj regulatorni okvir je utoliko potrebniji što moramo definirati uvjete rada te ekonomije suradnje. To nije sad dobro definirano. Trebamo definirati platforme. A ja smatram da nisu sve platforme platforme ekonomije suradnje. Čak i ako su su one većinski doista povezane s takvim aktivnostima, ali ja ne bih htjela da tu imamo jednostavno stručne usluge e, iz tradicionalne ekonomije koje se pretvaraju da su platforme iz ekonomije suradnje. I, slažem se što se tiče onoga što rekao gospodin Dalton. Gospodin on je govorio o poduzeću Uber. Gospodine Daltone, ja smatram da je Uber, usluga prijevoza i da se tu koristi jedna platforma kao sučelje. Dakle, ja smatram da je to usluga, stručna usluga prometa. Dakle, ja se zapravo s vama uopće ne slažem. I to je ona razlika koju bismo trebali uvesti između, dakle, ekonomije suradnje i ekonomije dijeljenja. To je moja prva poruka o vašem mišljenju, gospođo Kilenan. Moja druga poruka je ta da ekonomija suradnje treba ostati većinski e, nestručne prirode, dakle te usluge bi trebale biti nestručne kako bi se dobro razlikovale sa tradicionalnim uslugama. To vidimo za bus, za taksi, za druge, dakle postoji tu opasnost da će doći do socijalnog dumpinga. Ako ćemo imati usluge koje nude samostalno zaposleni, a e, tu porezna pravila nisu jednaka kao za ostale dionike u sektoru i onda ćemo se naći doista u vrlo teškoj situaciji. Treće pitanje, e, dragi kolege, ne smijemo biti naivni. Nećemo izbjeći e, stručne usluge na tim platformama. Ne, zato što su mladi ljudi dinamični i digitalna inovacija je tu i ta tehnološka inovacija ovdje i moramo se s time suočiti. Postavlja se pitanje kako da e, postupimo kada vidimo da se te stručne platforme sve češće pojavljuju, što možemo napraviti. Kao jedan ja smatram da bismo trebali ograničiti e, prihode, trebali bismo ih oporezivati iznad određene granice E, i te granice bismo trebali napraviti po pojedinim platformama ili po, sektorima, a mogli bismo imati i jedinstveni prag za sve e, aktivnosti vezane uz ekonomiju suradnje. E, o svemu tome ne govorimo o tom mišljenju, mi bismo trebali imati pravo europsko zakonodavstvo o tome i imali smo izveće gospodina rikea koji je u tom smjeru. Zaključujem s time što ću reći da naš odbor za promet govori o onim platformama koje se najviše koriste, bilo da se radi o zajedničkom prijevozu, o dijeljenju automobila, a tu doista apeliram na to da komisija zauzme specifičan pristup, da pogleda taj sektor turizma i prometa, jer tu imamo na ključna pitanja vezana uz zaštitu potrošača i uz zaštitu podataka. To su vrlo specifična pitanja i ja očekujem od njih da oni to poprate i nadziru. I gospođo Sesteci, ja vjerujem da se slažete sa mnom kada kažem da ovo ne bi trebalo biti izveće koje će e, se staviti u ladicu i da Europska komisija e, konačno mora odgovoriti na ta važna pitanja, a ta važna pitanja se samo sve više i više pojavljuju u e, državama članicama. Evo, ovo je ono što sam ja htjela reći. Sada nastavljamo s ostalim izvjestiteljem u sjeni, a kasnije ćemo saslušati odgovore komisije. Gospodine Makar, izvolite, imate riječ. Ja, ik, ben wel geen schaduwrapporteur, maar ik had graag even eh, Evo, eh, ja nisam izvjestitelj u sjeni, ali evo, budući da ste mi dali riječ, ja bih htio zahvaliti i izvjestiteljici london Znači, puno joj ih eh, E, hvala na e, ovom obavljenom radu. Ja sam povodnio niz amandmana i drago mi je što su i oni ugrađeni u kompromisne amandmane. Po meni je vrlo očito da je ekonomija suradnje ta koja evropski europsku prometnu vezu može učiniti učinkovitijom, te da također može ponuditi puno toga e, procvatu europskog turizma. Ima dobru bazu kako za potrošače, tako za okoliš, ali također i za poduzetnike. Postoje neke osobe koje se žale na neka siva područja i na e, znači rasjepkanost po pitanju propisa i to je ono što moramo izbjeći. Da, istina je. Ali kada e, se sjetimo da ekonomija suradnje ne smije E, biti usredotočena na određena područja koja su danas spomenuti, dakle da ona ne smije biti e, u potpunosti rigidna. Znači, kada govorimo o zakonodavstvu u pitanju ekonomije suradnje, moramo se temeljiti na e, istraživanjima koje se provode na terenu, znači koje se provode na licu mjesta gdje će ona funkcionirati. Pitanje je kako se mogu održati u budućnosti te prakse koje danas postoje. Također, moramo stvoriti i pozitivno okruženje u mentalnom smislu kako bismo ojačali stvaranje i mogućnost stvaranja e, novih tvrtki koje bi djelovale u tom smjeru. To su sve inovativni potencijale koje moramo iskoristiti. Hvala gospodine izvolite. Hvala. Evo prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni e, jer smatram da znači ti kompromisni amandmani mogu uvijek nešto nadodati ili pak izgubiti, ali mislim da smo u ovom slučaju uspjeli e, doći do izvrsnog rezultata. Želim naglasiti nekoliko aspekata. Dakle, alternativa da imamo usklađeno, usklađeni zakonodavni okvir je vrlo bitno za razliku od rasjepkanog zakonodavnog okvira. Mi ne želimo Europu u kojem će svaka država članica ili svaki sektor biti reguliran na drugačiji način. I to je cilj kojem moramo postići, koje moramo težiti, imati uravnoteženi e, zakonski okvir. Ne smijemo se odreći svih onih uspjeha koje smo postigli, moramo održati znači poštenu i lojalnu e, tržišno natjecanje, također moramo podržati sve one koji obavljaju bilo kakvu vrstu profesionalnih djelatnosti, ali moramo zajamčiti i standarde sigurnosti, zato što je to nešto što smo uspjeli e, e, postići u tom cijelom tradicionalnom sektoru i to je ono što moramo pokušati zaštititi na e, najbolji mogući način. E, kada govorim o tim nekim izuzećima, mislim da oni i tekako utječu na odabir naših potrošača. U tom smislu moramo utjecati i na odluke potrošača. Želim zahvaliti na tome što ste uzeli u obzir mogućnost e, prenošenja podataka i ugrađivanja podataka na platforme koje će biti transparentne i koje će osigurati veću konkurentnost i veću transparentnost među e, različitim stvarnostima. Hvala gospođo Monte. Gospodine Kramer, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Ja bih htio zahvaliti izvjestiteljici. Ja sam također podnio nekoliko amandmana koje vidim da su sadržani u kompromisnim amandmanima i na tome se srdečno zahvaljujem. To se posebice tiče naravno smanjenja buke, smanjenja emisija, a isto tako i e, radnih mjesta. Ali ta radna mjesta trebaju biti dostojanstvena i trebaju sadržavati socijalnu dimenziju. Samo radna mjesta radi radnih mjesta, to nije dobro i tu bismo trebali pripaziti. Isto tako se tu govori o tome da se stvari koriste, ne posjeduju i tu možemo za ruralna područja osigurati e, mobilnost, a da ta područja ne ovisi isključivo automobilima. Ali što se tiče dva pitanja, tu bih e, htio detaljnije nešto o tome reći. Jedan prethodni govornik je rekao e, radnici nisu robovi. Ja bih rekao radnici ne bi trebali biti robovi. Jedno smo od tome ovdje raspravili. Imali smo vozače kamiona iz Europe koji su došli k nama i jedan e, rumunski vozač je osam mjeseci u Njemačkoj, u Nizozemskoj i u drugim državama vozio kamion i osam mjeseci je spavao u kamionu. Nisu mu dopustili da se vrati e, kući kada mu se rodilo prvo dijete, te su ga platili sa e, sa 232 eura mjesečno, to je dakle rumunska minimalna plaća. Ja smatram da je to moderno ropstvo i zbog toga bismo na to trebali pripaziti, ne bismo, trebali govoriti da to ne postoji, da, su, da je to sve prošlosti. To treba ošto kontrolirati, a tamo gdje se to e, treba kontrolirati, tu nam treba i zakonodavstvo. E, drugo pitanje radna mjesta trebaju imati fleksibilan karakter. Da, to je točno i to mora biti inovativni poslovni model, ali postavlja se pitanje u kojem smjeru ide ta inovacija. Primjerice, prije dva ili tri tjedana smo na njemačkom programu RD-u mogli vidjeti film o Ryanairu, kako se tamo ponaša prema pilotima i kako ih se plaća. Oni se smatraju samo zaposlenim osobama, oni uopće zapravo nisu zaposleni u Ryanairu, oni nisu registrirani, oni e, ne plaćaju poreze i e, njima se ne plaćaju doprinosi. To je inovacija u krivom smjeru, a ne u pravom smjeru i na to trebamo pripaziti. Naravno da želimo održati tržišnu konkurentnost, ali okvirni uvjeti trebaju biti jednaki. A ako su okvirni uvjeti e, nesocijalni, onda to tržišno natjecanje ne valja i to treba spriječiti to je zadaća komisije da na to pripazi. Ja znam da već deset godina e, razmišljamo o Raineru i o pilotima Rainera. Već deset godina Europska komisija zna za to stanje, ali ne reagira. I tu bi me zanimalo, kada sad radi o takvom konkretnom slučaju, što vi tu radite kao e, zaštitnica ugovora, jer to nije dozvoljeno, tu se radi o kršenju zakonodavstva tu se mi trebamo aktivirati, inače će se nametnuti oni koji su izvan zakona, koji imaju e, nesocijalne radne uvjete i onda ćemo opet doći u tu situaciju da su radnici robovi, a to je nešto što zapravo svi želimo spriječiti. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kramer. A sada predajem riječ gospodinu Nilsenu. Zahvaljujem. Kada smo raspravljali o ekonomiji suradnje, onda smo trebali razmotriti sve mogućnosti i te nove tehnologije na kojima možemo raditi i kako možemo zapravo podijeliti te napore. Ali postoje još neki drugi problemi koje treba uzeti u obzir. Ponekad je e, ponekad su ljudi možda pomalo skeptični i oprezni kada je riječ o nekim drugim e, načinima recimo e, prometovanja. Dakle, već deset godina razgovaramo i znamo da postoji ta ekonomija suradnje, postoji čitav niz, znači kako sindikata, kako zadruga u našem prometnom sektoru ali ovdje govorimo o novom modelu poslovanja. I već mi je pomalo dosta što stalno govorimo o tim nekim novim i još novim modelima. Oni zapravo nisu novi. Ono što također ne smijemo zaboraviti je obveza plaćanja poreza. Ja se pitam, je li je prihvatljivo zapravo e, davati ponude novim e, tim tvrtkama da dođu u određenu zemlju kako bi stvorili nova radna mjesta u zamjenu za smanjenje e, poreza korporativnih poreza i također e, na taj način zar ne radimo možda neki novi oblik poslovanja e, u smjeru tih novih poreznih oaza. Na kraju ćemo dobiti ta nova poduzeća koja neće niti plaćati poreze niti išta drugo. To je nešto što moramo apsolutno nadzirati. Hvala vam gospodin Nilsen. Gospodin Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelji Kiljonen, hvala i izvjestiteljima u Sjeni koji su uspjeli dogovoriti se o kompromisnih amandmana koji su objedinili stavove nas iz odbora TRAN. Što se mene osobno tiče, ne mislim da možemo imati jedan jedinstven pravni okvir za sve, jer postoje različite vrste usluga. Mislim da bismo trebali pristupiti tome ovisno o uslugama koje se, o kojima se raspravlja, dakle da se radi o ugostiteljstvu, o prometu, prijevozu i tako dalje. Teško je sve obuhvatiti jednom jedinstvenom zakonodavnom mjerom. Svaka država članica upravlja svojim poslovima na sebi svojstven način. Isto je različita situacija, na primjer, za iznajmljivanje stana, na primjer. Dakle, ne znam da li možemo imati, uspjeti izraditi e, ekonomiju suradnje koja će imati jedinstven model. Imamo jedan online svijet i svijet koji nije online. Dakle, odredbe bi vjerojatno trebale biti istovjetne i na unutarnjem tržištu, no Mislim da je put koji je pred nama osobito dugačak. Evo uzmimo kao primjer Uber koji se spominjalo. Naime, države članice trebaju vidjeti kako će prilagoditi svoje zakonodavstvo po pitanju taksi usluga kako bi se prilagodili novim uslugama poput Ubera, no možda nije pravedno da imamo usluge, da tako kažem starinske usluge koje su jako opterećene zakonodavnim mjerama, a onda dođe od nekud neka nova usluga i za nju je sve vrlo jednostavno. Dakle, možda bi trebalo imati uzeti u razmatranje i donošenje zakonodavnih odredbi i s tim u vezi. Što se tiče Europske komisije, Naravno, trebamo razmišljati na mogućnost pružanja prilike novim uslugama da niču, jer ovdje se govori o investicijama od nekoliko milijuna eura, a znamo da potrošači jako vole usluge koje im se pružaju putem interneta. I naravno svaka država članica mora imati na umu svoje vlastito tradicionalno zakonodavstvo i nastojati ga unaprijediti, omogućiti mu da se razvije. Ali pitanje je da li nam je potrebna samo jedna ekonomija suradnje sa samo jednom odredbom, tu ne znam, doista se pitam što nam je činiti. Najviše hvala gospođo Birkinen. Sada se okrećem prema Europskoj komisiji. U ime Europske komisije, dakle, imamo... Ne, to nije gospođa Vananen, već gospodin... Dobar ja sam iz Digi Hvala vam predsjednice. Želim također zahvaliti svim eh, zastupnicima koji su ovdje očitovali. Ovo je bila jako bogata diskusija i mogli smo čuti brojne zanimljive stavove. Kao što su brojni zastupnici primijetili komunikacija komisije, stavljala je naglasak na to kako vjerujemo da postoji veliki potencijal u ekonomiji suradnje, te mislimo da u ovoj etapi kada se čitavo područje rapidno razvija, nema potrebe uvoditi nove zakonodavne mjere, već bi bilo dobro da razjasnimo pravila na europskoj razini te da potaknemo države članice Europske unije da revidiraju svoja pravila kako bi sva poduzeća imala jednaka polazišta prilikom pružanja usluga, istovjetnih usluga. Naravno što se tiče privatnih osoba za njih e, u slučaju peer-to-peer usluga, tu bi trebalo praviti razliku između osoba, privatnih e, osoba i poslovnih subjekata. Ovdje isto tako Europska komisija nastavlja raditi na specifičnim projektima glede sektora smještaja i turizma u suradnji sa brojnim e, dioničarima dionicima, ispričam se. Ovdje radimo sa brojnim općim upravama na analizi ovog područja koje se brzo mijenja i imamo deset novih studija koje će biti na raspolaganju tijekom 2017. godine, a za cilj imaju da nam poboljšaju da izradimo politike utemeljene na dokazima, a u smislu razvoja ekonomije suradnje. Dakle, mi smo i dalje jako obazrivi i gledamo kako se situacija razvija, analiziramo postojeća europska pravila koja se primjenjuju u državama članicama. Hvala vam, predsjednice. Najljepša hvala, no ja nisam čula, dakle, naime, danas kod vas postoji Treba volja da se dobro razluče profesionalne usluge s jedne strane, dakle i sve ono što, što je protkano iza, ono o čemu sam malo pregovorila, dakle tu postoji postoje aktivnosti koje su, koje postoje, za koje postoje jasna pravila, a s druge strane imamo ekonomiju suradnje. E, dijeljenja. Ja bih htjela znati zašto, s obzirom da imamo brojne probleme u državama članicama, zašto Europska komisija se konačno nije zapitala, odnosno nije počela analizirati jedan zakonodavni okvir za sve to. Zašto? Jer o tome je bilo riječi. Zašto si u datom trenutku ne kažete, evo ga, imamo neke nove teme, dakle bilo bi dobro anticipirati i iznjedriti neke e, zakonodavne ideje. Jer ako pustimo ekonomiju suradnje jer ovdje govorimo o suradnji, a ne pravimo nikakvu distinkciju unutra. Dakle, ako je pustimo da se razvija kako hoće, a onda kasnije plaćamo e, cijenu štete, ja vam kažem da ćemo imati problema. Dakle, recite nam zašto ne radite već sada na tim nekim novim e, regulativnim mjerama, kako bismo mogli postaviti okvir. Hvala vam, predsjednice. Komisija je u izradi svoje komunikacije rekla da je ekonomija suradnje u brojnim sektorima jako različita i da se jako brzo mijenja, imamo nove poslovne modele koji se pojavljuju, stari poslovni modeli nestaju i stek smo dojam da ne, ne postoji neko utemeljenje kako bi komisija uvela nešto što bi se moglo primjenjivati na sve sektore i poslovne modele u ekonomiji E, suradnje. Dakle, stekli smo taj dojam da je preuranjeno o tome razmišljati u ova vremena, odnosno u vrijeme kada je usvojena komunikacija o ekonomiji suradnje i preuzeli smo obvezu blisko pratiti kako se poslovni modeli razvijaju na tržištu. Time se sada bavimo i naravno na temelju svih studija, analiza i konzultacija koje su u tijeku konzultacija e, s dionicima, onda ćemo revidirati stavove. E, dobro, sad ja imam još jedno zadnje pitanje jer mi je jako stalo do ovoga, jer tu se radi o gospodarstvu sutrašnjice. Ja ne želim da odbor TRAN bude prokazan, da se u nas upire prstom i da se kaže nismo postavili dobra pitanje. Jer svi, svi kolege su postavili dobra pitanje. Vi sada kažete trenutno ništa ne radimo jer ne želimo blokirati ili kočiti tu taj vid ekonomije. Recite nam danas da li Europska komisija ima e, u svojim ladicama neke studije o tome. Dakle, evo, gospođa Birkinen postavila je dobro pitanje e, jer je rekla da treba evaluirati situaciju. Dakle, da li vi imate ikakve studije kako stoje stvari s tim studijama? Zatim, evo, mi, predsjedništvo e, odbora za promet, želimo imati na raspolaganju te studije. Dakle, recite nam konkretno na čemu stojite. Kao što sam ukazao predsjednice, razne opće uprave u komisiji izvode ili su izvele razne studije o ekonomiji suradnje. vrijeme koje je potrebno za te studije dosta je dugo, treba još dodatno vrijeme da to bude stavljeno online, ali naravno komisija objavljuje te studije, trudi se objaviti ih e, čim se obave e, nužni postupci. Dakle, postoje brojne studije koje će biti na raspolaganju tijekom ove godine, a to će pokriti također i sektor transporta no oni će biti, te studije će biti na raspolaganju čim budu izrađene. Gospodine Kramer, evo budite kratki vas. Pa ja sam postavio pitanje na koje niste dali odgovor. Ja sam e, spomenuo to da dvije trećine pilota u Raineru nisu pravilno zaposleni, da se već osam godina provodi istraga, ali da nema rezultata. komisija ne kaže niti da ni ne na to. Zašto tu ništa ne radite? To je ono pitanje. Znači, Razlog što se nisam osvrnuo na ovo pitanje u odgovorima jest to što ovi piloti nisu uveliko povezani uz ekonomiju suradnje, te mislim da studije koje provodimo se bave jako konkretno ekonomijom suradnje. Mikrofon je uključen, nećemo dalje. Zahvaljujem komisiji, idemo dalje. Zamolit ću gospođu izvjestiteljicu gospođu Kiljonen da e, zaključi ovu raspravu, imajući na umu naravno da sutra počnemo s glasanjem od 9 sati. Jeste dobili informaciju? Prijevod? Jeste. Dobro, izvolite gospođo Kiljonen, izvolite imate zaključnu riječ u svojstvu izvjestiteljice. Hvala vam gospođo predsjednice. U srcu se nadam da ćete svi pročitati pažljivo kompromis amandmane koje smo izradili zajedno s Vesem u Sjeni i da možete u njima na neki način osjećati da se strpljenje isplati. Moramo biti strpljivi, biti strpljiv pacijent, da tako kažem, kada primjećujemo tu detaljizaciju u zdravstvenim uslugama, zdravstvene probleme. No, unatoč tome što nećemo ovdje donijeti neku regulativu, sigurno će nam biti potreban pristup eh, vezano uz jedinstveno tržište budući da se tu radi o prekograničnom pružanju usluga i ono će se u budućnosti samo još i povećati. Naime, mm, ekonomski operateri moraju imati mogućnosti mm, prosperirati, povećavati svoje poslovanje, a ja smatram da bismo trebali imati jedan e, pristup e, inkubatora ili pilot projekta, da bi, da bi, da bi to trebalo biti do duše e, povezano sa određenim pravilima, jer ćemo inače biti u tom pješčaniku, u tom inkubatoru i pjesak će jednostavno otići i izgubiti se. I na kraju možda uopće nećemo imati sektor na kojem ćemo raditi jer smo ga u međuvremenu ubili. Komisija dakle treba izneti analize, treba biti aktivna i treba djelovati na taj način da se razmijene najbolje prakse iz pojedinih država članica. Njih bismo trebali iskoristiti i ne bismo trebali ponoviti one greške e, koje su počinjene već negdje drugdje. E, po mom mišljenju, svi bismo se trebali malo opustiti, dobro pročitati dokumente, sagledati e, pravilno cijelu situaciju, no također ne bismo trebali biti niti previše optimistični. Moramo ostati oprezni kada se radi općenito o toj ekonomiji i suradnje. Mom kolegi gospodinu Daltonu mogu reći da ja dolazim iz Finske, iz jednog dijela gdje imamo posebne događaje za pesimiste tijekom ljeta, primjerice, toga ja ne mogu biti potpuno optimistična, ali potrudila sam se što sam više mogla. Hvala vam lijepa, gospođo Kilina, podsjećam da ćemo glasati o ovome, da je to na našem dnevnom redu i da ćemo to napraviti sutra u 9 sati. Sada možemo nastaviti sa e, prijedlogom o poticanju internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. Tu ću riječ dati gospodinu Ertogu, budući da naša kolegica gospođa Tapardel ne može biti ovdje prisutna i da e, ju je naš koordinator već ispričao. Gospodine Ertog, izvolite. Hvala vam lijepa. Još jednom moram ispričati gospođu Tapardel. Drago mi je što mogu predstaviti njeno mišljenje o ovom dosjeu. Dakle, dragi kolege, e, internetska povezivost je jedan od glavnih prioriteta u Europskoj uniji te preduvjet za e, dobro funkcioniranje europske ekonomije. Europskim građanima je potreban internet koji će biti slobodan, siguran, e, pristupne cijene u kojima će moći lako pristupiti. U tom smislu u ovom dokumentu govorimo o internetskom povezivanju s lokalnim zajednicama pod kraticom Wi-Fi for EU i to je u skladu sa ciljem da stvorimo e, digitalno tržište i da nudimo besplatnu bežičnu internetsku mrežu u EU. E, moj cilj je bio dvostruk kao izvjestiteljica ovom izvješću. S jedne strane sam se htjela pobrinuti da dođe do besplatnog interneta i za e, prometni sektor i za turistička mjesta tu možemo e, javnim tijelima dati više podataka, to je može poslužiti za poboljšanje prometnih ruta i to može onda na posljedku povećati kvalitetu života građana. Na sličan način što se tiče turizma postoji mogućnost da se pristupi internetu što zatim može povećati vidljivost turističkih mjesta i ponuditi veću sigurnost putnicima. No, Slažemo se također da u prijedlogu komisije, uzevši u obzir malo resursa koji se tu stupaju na, raspolaganje, da se ta inicijativa može smatrati i, samo jednom inicijativom vezano uz e, odnose s javnošću. Ovo treba dobro iskomunicirati građanima i javnim tijelima kako bi obje strane mogle toga imati koristi. Kada bismo imali tu mogućnost, dakle da pokažemo da EU unija radi dobre stvari za vlastite građane, onda E, to svakako trebamo učiniti i to na najmudriji način. To nam se ovdje nudi. No trebamo ići i dalje od same te PR kampanje, trebamo se usredotočiti na e, konkretne rezultate. Za to nam je potrebno ulaganje i stoga tu molim za podršku svih kolega da podupremo one amandmane u kojima tražimo da Europska komisija poveća financijska sredstva koje Eh, ustupila za ovu inicijativu. Za kvalitetu su nam potrebna eh, ozbiljna ulaganja. Osim toga, postoji još jedan poseban aspekt kojeg smo svi naglasili tijekom pregovora, to je bila važnost da imamo dobru geografsku ravnotežu kada se radi o eh, uspostavljanju tih internetskih spotova. Bežični internetski spotovi se trebaju usvojiti tamo gdje su najviše potrebni u svim državama članicama, kako u ruralnim, tako i u urbanim, tj. gradskim područjima. I na posljedku dodatna financijska podrška i od ključnog značaja. U ovom slučaju taj projekt treba uskladiti sa nacionalnim i regionalnim operativnim programima poput e, programima iz e, Europskog fonda za ruralni razvoj te treba stvoriti sinergije s tim programima. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Ertuge. Gospođa Virkunen ima riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. također želim e, zahvaliti izvjestiteljice svim izvjestem u sjeni. Važno je da imamo brzu internetsku povezivost, e, dobru, dobru e, informacijsku komunikacijsku tehnologiju diljem Europske unije, to je važno za pružanje usluga diljem Europske unije. A u ovom prijedlogu se radi o tome da promičemo bolju internetsku povezivost na javnim mjestima. Mislim da je važno imati na umu da u mnogim regijama u Europi već imamo e, pouzdanu i brzu internetsku povezivost, da smo to uspješno proveli e, u okviru jednog modela koji se temelje na tržištu. Dakle, privatne kompanije su te koje su ulagale u tu povezanost u mnogim regijama u Europskoj i mislim da bismo to trebali e, nastaviti kao model i dalje. Kako bismo poboljšali povezivost, moramo e, podržati e, dobro učinkovito tržišno natjecanje. Isto tako ne bismo trebali e, imati preklapanja kada imamo neka neka područja gdje je povezivost već dobra, neovisno o tome tiče li se to mobilnih podataka ili dobre bežične povezivosti. Mi znamo da u mnogim sjevernim državama korisnici koriste više mobilnu komunikaciju, mobilne podatke i stoga možda nema toliko širok pristup e, uslugama e, bežične internetske komunikacije. Sada je važno da pokušamo poboljšati ulaganje u ona područja gdje ljudi nemaju toliko dobru i brzu internetsku povezivost, prije svega na javnim mjestima, poput ovih mjesta koje se spominju u prijedlogu ja se slažem s time što stoji u izvješću izvjestiteljice da je iz našeg odbora naravno najvažnije da se zalažemo za bolju internetsku povezivost s onim područjima koje su logistična čvorišta ili kada se radi o popularnim turističkim mjestima ili kada se radi o e, uslugama javnog prijevoza to su oni sektori na koje bismo se mi trebali uslučiti kao odbor za promet i turizam. E, stoga želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i samo izvjestiteljici. I hvala vam na dobroj suradnji. Merci beaucoup, madame Hvala vam lijepa, gospođo Birkunen. Riječ sada predajem gospodinu Tošanovskiju. Dziękuję vam, pani Hvala vam, Gospođo predsjednice, kao prvo dopusti mi da zahvalim izvjestiteljici na suradnji i na vrlo konstruktivnom radu tijekom e, pregovora oko kompromisnih amandmana. Htio bih shvatiti vašu pažnju na nekoliko aspekata e, koje ja smatram problematičnima za budućnost. E, tiče se područja primjene programa. kada usporedimo taj program i e, financijska sredstva, onda se moramo postaviti pitanje vrijedi li doista proširiti taj program e, na sva područje, jer e, bi kasnije možda mogli biti primorani promijeniti to područje primjene. Što se tiče nadležnosti našeg odbora, svakako je prirodno da se usredotočujemo na javni prijevoz i na turistička mjesta. Mislim da je važno pokriti i neka prijevozna čvorišta sa internetskom tehnologijom. Tu bismo mogli e, ostvariti dobre posljedice na turizam i povećati vidljivost grada u kojem se nalaze turistička mjesta. Što se tiče organizacije javnog prijevoza i cijene javnog prijevoza, to se ne tiče same internetske povezivosti. To je nešto što je povezano sa drugim domenama. Uzevši u obzir financijska sredstva koja vidimo da su stavljena na raspolaganju ne možemo očekivati ogroman učinak e, po pitanju internetske povezivosti diljem Europe. Tu se više radi o jednom programu s kojim možemo nadopuniti druge programe koji može poslužiti kao poticaj i s kojim možemo poboljšati lokalno gledanu internetsku povezivost tako što ćemo se prije svega usredotočiti na turistička mjesta i na javni prijevoz to nije argument da tražimo dodatna financijska sredstva za taj projekt. Mi smatramo da je ovaj program problematičan upravo zbog tog malog proračuna. Nije jasno koji će se to financijski resursi iskoristiti ako se zatraži povećanje proračuna. I zatim e, treba dobro definirati način na koji će se koristiti financijska sredstva kako ne bismo bili konkurenti privatnom sektoru, kao što je svojena i kolegica. Dakle, mi ne bismo trebali tražiti e, samo najbržu internetsku vezu, već bismo trebali e, djelovati tamo gdje za privatni sektor nije profitabilno djelovati. Naravno, ne možemo očekivati da će se tu na tim javnim mjestima odvijeti veliki prijenosi podataka i stoga smatramo da povećanje brzine interneta možda nije nužno uvijek e, potrebno. E, još jednom želim zahvaliti izvjestiteljici i kolegama izvjestiteljima u Sjeni i mi se nadamo da ćemo kompromis amandmane izglasati i da ćemo s time imati mogućnost poboljšati internetsku povezivost diljem Europske unije. Hvala vam. Nastavljamo, gospodine Raduš, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Ja bih želio zahvaliti na dobroj suradnji prilikom e, rasprave o kompromisnim amandmanima. E, ovaj prijedlog je prilično skroman, vrlo skromnoga opsega nema jasna cilj zapravo što želi postići i koje institucije e, želi pogoditi a mi smo svojim amandmanima još proširili i institucije i područja na kojima se slobodni internet treba, treba uvesti tako da ćemo vjerojatno stvoriti poteškoće e, u provedbi e, ove ideje dakle radi se o vrlo skromnoj ideji od samoga početka no jer to dobro zbog toga da predlagatelj zna kakvi politički zahtjevi se mogu sresti kada se predlažu ovako, ovakovi prijedlozi. U svakom slučaju e, treba vidjeti koji će uopće biti rezultat ove skromne ideje sa vrlo skromnim sredstvima i u takvim okolnostima ni ALDE nije spreman podržati proširenje financiranja sa 50 na 120 milijuna eura ali ja imam dva praktična pitanja. Naime, u zadnjoj varijanti kompromisnih amandmana spominje se javni, slobodni javni gradski prijevoz. E, naime, besplatni gradski prijevoz sam po sebi je problem. To je pitanje koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i mislim da se Europski parlament ne može zauzimati za besplatni javni prijevoz. To je prema načelu supsidijarnosti nadležnosti jedinica lokalne samouprave i slobodni javni, besplatni javni prijevoz je zapravo vrlo rijedak u Europi. A drugo je, mi smo inzistirali na tome da se postigne ravnomjerna primjena ove mjere, a ovdje govorimo samo o gradskom prijevozu. Dakle, niti gradski prijevoz, po našem mišljenju, niti besplatni prijevoz ne smiju biti sadržaj ovoga kompromisnog amandmana i u tom obliku da ima poteškoća sa podržavanjem toga amandmana. S druge strane, u zadnjoj varijanti kompromisnih amandmana broj 5 i broj 11 izostavljeni su otoci. Mi smo u većinu kompromisnih amandmana su ušla područja koja su posebno ugrožena, dakle zaostala područja i u prvoj varijanti kompromisnih amandmana tu su se nalazili i otoci u zadnjoj i posljednjoj varijanti koju smo dobili prije nekoliko sati izostali su otoci mi ne vidimo nijedan ozbiljan razlog zašto bi ako se navode planinska područja udaljena područja ruralna područja zašto bi se izostavili otoci i bilo bi dobro dakle da se ponovo vratimo na prijedlog u kojem se u tom nabrajanju svih tih područja koja su ugrožena da bi se postigla ravnomjerna primjena ove mjere da se ponovo dakle uključe i otoci. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine Radoše. Gospođa Evans. Um, Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici. Mislim da smo dobro surađivali na ovom dosijeu i da je proces bio doista otvoren. Mi jako dobro znamo koliko je važno poboljšati i promicati internetsku povezivost u lokalnim zajednicama. Primjerice ja predstavljam Wales i tamo veliki dio te regije, prije svega ruralnih područja, zaostaje po tom pitanju sigurna sam da su drugi zastupnici u sličnom položaju, ali moj klub zastupnika je isprva bio vrlo oprezan prema tom prijedlogu komisije. Već smo od izvjestiteljice čuli da su mnogi na to gledali kao na e, puku PR kampanju no unatoč tome mi ćemo vrlo rado podržati sve kompromisne amandmane osim jednog kompromisnog amandmana, to je onaj broj 12, a to je kompromisni amandman koji uključuje prijedlog da se proširi duljina trajanja tog projekta e, izvan, e, dakle preko tri godine. Ja sam ponijela amandman vezan uz to gdje se ne govori samo o samom trajanju projekta, već isto tako i o tome koliko finanskih sredstva treba tu tome dati. Mnogo smo raspravljali o, ras, o proračunu i to smo čuli opet i danas. Moj klub zastupnika i ja smatramo da bismo se trebali zadržati na samom prijedlogu komisije što se tiče proračunskih sredstava i da bi onda trebali još uz to iskoristiti neiskorištena sredstva iz VFO-a za taj projekt. I to iz tog razloga što ne bismo trebali se obvezati na previše i na predugo, a da pa evo ne vidimo kakvi rezultati se uopće mogu s ovime postići. Hvala. Hvala vam, gospođo Evans. Gospođa De Monte sljedeća. La... Hvala. Ja zahvaljujem izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Dakle, također ja smatram da je nužno naglasiti da kada govorimo o toj pokrivenosti internetom za lokalne zajednice da je to jako bitne Dakle, kao što znamo, gradovi su već dobro pokriveni, ali ovdje više govorimo o ruralnim, e, perifernim i ultraperifernim područjima, neudaljenim područjima. Dakle, to se mora smatrati kao javna usluga i zato se e, ne može primijeniti na pojedina područja, a isključiti neke druge. Svaki građanin ima pravo na jednaku vrstu usluge i zato moramo imati i na umu da e, kada već postoji ta tendencija ka urbanizaciji da moramo poticati na e, bolju povezivost. Budući da znamo da ruralna područja su sklona raseljavanju, onda moramo dati nekakav poticaj poduzetnicima kako bi osigurali prikladne e, usluge prijevoza. Iz tog razloga ja sam podnjela amandmane koji idu u tom smjeru. Htjela sam naglasiti još jedan aspekt a to je i pravo na informiranje. Dakle, e, to je ono što stalno naglašavaju i e, svi tiskovni mediji koji se okreću ka digitalizaciji. Danas imati informacije zapravo znači iskoristiti e, što je više moguće internet, odnosno besplatnu Wi-Fi vezu. Bitno je osigurati besplatni internet jer to će utjecati i na turističku ponudu. Smatram da je to e, ključan dio za e, poboljšanje ponude u turizmu i to je ono što naši potrošači zahtijevaju. Hvala. Naš hvala gospođo Dimonte. Sada imate riječ vi, gospodine Teličaka. Hvala predsjednice. Ja se slažem sa stavom izvjestelja u sjeni gospodina Radoša No, dopustite mi još i dva, tri dodatna komentara. Prvi i sljedeći. Po mom mišljenju ovaj program nije nešto što bi se trebalo zamijeniti, što bi trebalo zamijeniti nacionalne aktivnosti, nacionalne politike i nacionalne projekte, nacionalni napor. Po meni ovo je onaj šlag na torti koji, kojim Europska unija želi komplementirati nešto što će biti napravljeno na nacionalnoj razini, to, to ima i PR aspekt koji ne treba prokazivati, ali mi je jasno da e, digitalna kultura u nekim državama i u nekim regijama je više ukorjenjena, a drugdje manje. I za mene je to neki poticaj koji bi trebao napraviti, polučiti da se dodatno razvije bežični internet u državama članicama i zato vjerujem da bi ovo trebao biti jednokratni program. Gospođa vam je spominjala o trajanju projekta. Mislim da bi trebalo tražiti od nacionalnih vlasti da se pobrinu za razdoblje tri, nakon tri godine. Ali čak i kad bismo utrostručili ova sredstva, ne bi se napravila velika, ne bi se stvorila velika razlika po pitanju penetracije. I u tom kontekstu javni prijevod, mislim, mi jesmo e, nadležni odbor, ali ne možemo, ne možemo se ovome baviti. Dakle, ovo ide izvan naših, e, našeg nadležnosti. Ja razumijem da se to, da se tu spominje turizam i turističke lokacije, jer tu se može izu neka korista, ali mogu, mogu se složiti i razmisliti da će neko za nekoliko godina reći ja, dajmo produžimo ovaj program, ali to bi onda bilo žalosno jer bi to bio znak da nismo uspjeli s ovom inicijativom i da nismo uspjeli stvoriti taj poticaj za promjenu kulture u državama članicama. Toliko, hvala. Najljepša hvala. Podsjećam da će glasanje biti održano sutra. Da li Europska komisija? Izvolite. Dakle, govorite o ovom izvješću i stavu komisije s tim u vezi. Izvolite. Hvala što mi dajete riječ. Načelno se slažemo s većinom komentara koje su iznijeli zastupnici. I također ne smatramo da je potrebno da se poveća da se veće proračunska sredstva. Nastojat ćemo realizirati zemljopisnu ravnotežu koja je spominjana. Naravno, pitanje kompatibilnosti s drugim programima je od ključnog značaja i nastojat ćemo to poticati što je više moguće. A glede pitanja da li je ovo nešto što je namijenjeno lokalnom ili ruralnom području, želim želio bih da ovaj program ostane otvoren sa sve e, lokalne zajednice. Postoje drugi neki instrumenti koji su bolje upućeni kao ostvarivanju ovih ciljeva. No, u svakom slučaju bilo bi dobro da sve lokalne zajednice imaju pristup ovom programu. I time bi se i osvrnuo o polju primjene. Naime, mi u prijedlogu ukazujemo na neke moguće koristi ovog projekta, ali mislimo da lokalne zajednice, poštujući subsidijarnost, koriste program e, ovisno o njihovim potrebama. Mi smatramo da ovo obuhvaća svu potencijalnu korist koju mogu imati lokalne zajednice od ovog programa. Mislim da sam ovim obuhvatio e, komentare zastupnika. Ne znam da li imate još neki dodatnih pitanja. Nema danjih pitanja. Hvala komisiji. Odmah prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, a ona se tiče internetske povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju. Europsko, Europsko gigabitno društvo i 5G izvjestitelj je gospodin Zlotoški. Zlotovski, imate riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem. Evo, htio bih zahvaliti svima na amandmanima koje su podnijeli. Zahvaljujem i na ovom dobrom radu koji su obavili i izvjestitelji u sjeni. E, mi smo uspjeli doći do e, šest kompromisnih amandmana u koje smo uvrstili većinu vaših komentara koji ste podnijeli u amandmanima. Također smo uspjeli upotpuniti ovaj tekst kada govorimo o uvrštavanju turističkog sektora, što smatram da je iznimno bitno. I također je bitno da imamo e, na svakom mjestu gdje je to moguće osigurati internet visoke, velike brzine. E, i također da osiguramo prijelazna razdoblja gdje god je to moguće. Također moramo imati na umu razliku između pojedinih područja u Europi te mogućnost ne samo 5G mreže, nego također generalno razvoj internetske povezivosti. Mi moramo biti na visini zadatka kada riječ o novim tehnologijama koje se vrlo brzo razvijaju i kako bi svi mogli vrlo brzo doći do njih. Također možemo puno toga napraviti ako uložimo više novaca u, u, za ulaganja i za e, nove tehnologije te nova radna mjesta. Također moramo imati na umu i potencijal svih fondova i programa koji i danas e, već postoji, koje znamo pod imenom blending, a to je, e, znači imate sredstva koja imate i morate prilagoditi svim stvarnim potrebama. Kada govorimo o financiranju tih e, mreža, novih infrastrukturnih mreža, bitno je o tome izvještavati javnost, ali također i uključiti sve one koji su zainteresirani za sudjelovanje, bilo to javni ili privatni sektor, te malo i srednje poduzetništvo. Također je bitno da koristimo i državne javni novac za korist za dobrobit svih ovdje i ako to nije e, moguće onda se moraju pokrenuti drugačiji postupci. Osim toga želim da podržite i točku četiri koja je navedena u mom mišljenju, a to je da moramo moći dati bolje odgovore na taj potencijal za ulaganja koji postoji u ovom trenutku i da se ne moramo stalno oslanjati na državne potpore. E, mi smatramo da je nužno prilagoditi prilagoditi te e, fondove znači za prikupljanje javnih sredstava kako bismo mogli izgraditi bolju strukturu, bolju infrastrukturnu mrežu. E, ono što je još bitno, a E, to je da i turistički i prometni sektor bude uvršten u, kada razmatramo mogućnost svih tih novih tehnologija. Moramo iskoristiti bespilotne letjelice te inteligentne sustave kretanja, znači ti e, inteligentni prometni sustavi, također i e, sve moguće vrste elektroničke pošte i internete. Bitno je da ljudi, korisnici naših usluga imaju pristup internetu i mreži i također zahvaljujemo moguće da, se to osigura zahvaljujući jako brzom internetu velikog kapaciteta. E, želim zahvaliti e, svima e, što su radili na ovom izvješću i također izvjestitelju što će uvrstiti naše amandmane, će uvrstiti naše amandmane u tekstove i što ćemo nadamo se osigurati glasovanje velikom većinom sutra. Najviše hvala izvjestitelju. Sada dajem riječ gospodin izvolite. Hvala. Ja bih u ime Pučana isto tako htio zahvaliti izvjestitelju gospodinu Zutovskiju na dobrom radu kojeg je obavio te na suradnji koja je doista jako dobro funkcionirala. On je već u svom izlaganju ukazao na to koliko će ta internetska povezivost sa 5G biti važna za prometni sektor, za postojeće modele, za nove modele, isto tako i za inovativne poslovne modele. Ja isto tako mislim da vam spomenuo koliko je to važno za turizam. Kada se radi o tome da se stvore nove usluge, novi sadržaji koji će biti doista privlačniji, atraktivniji i koji će turistima približiti usluge novih e, poslovnih modela. Također je spomenuo i e, financijska sredstva, to je jedno vrlo važno poglavlje. E, ja mislim da bismo trebali biti otvoreni što se toga tiče. Mi smo otražili od Europske komisije da razvije strategiju, da se istraži potencijal postojećih fondova koji možemo iskoristiti u ove svrhe. Ukazali smo isto tako na to da trebamo razviti nove modele E, sa pogledom na budućnost. E, bilo mi je važno isto tako reći da smo tu ukazali i na određene rupe u postojeće, postojećim poveznicama, to je na naglasio, a već smo ukazali i na udaljena e, ruralna područja, to smo napravili dakle, u prethodnom izvješću, a ja mislim da je to važno i za sektor prometa. I stoga, jer ćemo u budućnosti imati sustave za podršku, imat ćemo autonomnu vožnju i sve će se to koristiti e, ne samo na cestama, već isto tako i u okviru željeznica, u plovidbi i tako dalje a mislim da je to vrlo važno kada se radi o sigurnosti, da dakle imamo e, dobru povezivost bez ikakvih e, prekida, da se tu ne stvore nikakve rupe, ništa što bi moglo dovesti do neke nesigurnosti. Mi u svakom slučaju podržavamo ovo izvješće i još jednom zahvaljujemo na dobroj suradnji. Merci beaucoup, monsieur Hvala vam. Gospodin Ulir, izvolite, imate riječ. Uvaženi kolege, želim zahvaliti gospodinu Zlatovskom na ovom mišljenju i možda najbolji način da se opiše ovaj kompromis i suradnja koju smo imali taj da se kaže da svih sedam kompromisnih amandmana su dobili podršku kluba zastupnika socijalista i demokrata, to sam sugerirao kolegama, mi smo raspravljali o tome i usvojili odluku koja je išla u tom smislu. Dakle, čestitam vam, gospodine Zlatovski. Ova tema se nadvezuje dakle, na raspravu o digitalizaciji Europske unije. Što se tiče pametnog prevoza, ovo je nužan korak kako bi vozila komunicirala međusobno 3G i 4G nisu dostatni da to ta komunikacija bude simultana i a treba znati da ponegdje u Europi ni te mreže nisu na raspolaganju. Postoje velike razlike između regija, pa čak i unutar jedne te iste države članice. Stoga puno toga moramo još napraviti, a kako bi se sektor prometa i turizma razvijali kako bi se novi poslovni modeli mogli razvijati u okviru 5G mreže. Imamo još puno posla. Dopusti još da kažem, kao što je to i rečeno, kada se raspravilo o izvješću Telička, moramo se fokusirati na digitalizaciju da imamo 3, 4, 5G svugdje. Hvala. Hvala. Gospodine Telička, sada vi imate riječ. Hvala predsjednice. Doista imamo digitalno poslje podne danas, zar ne? Evo, par iznimki. No, u svakom slučaju... Najprije želim zahvaliti gospodinu Zlotovskom. Mislim da je ovo dobar nacrt e, i imamo dobre kompromisne amandmane koje ovdje može e, sve podržati. Zanimljivo je osvrnice na dvije brojke, dakle, pristup 4G i u Europskoj uniji 28%, a u SAD-u 75%. Zar to nije velika razlika za nas? Ovo bi trebao biti onaj temelj digitalnog gospodarstva i gigabitna komunikacija od ključnog značaja. Jedna stvar koju želim naglasiti. Naime, gospodin Zlatovski spominja o tome i donekle mi je nelagodno, moram to priznati. Naime, radi se o reviziji e, smjernica državne potpore, državne subvencija. Ja sam dosta konzervativna osoba i moram reći da se bojim da otvaranje tog dosija smjernica je mogućnost za neku kreativnost s kojom nikad ne znamo kako će završiti, tako da se toga bojim u ovom sektoru i polju. I doista uvjeren sam da u situaciji u kojoj je trošak visok i povratak, povratna uložen no će biti e, jako, jako velik. Dakle, Mislim da je to doista dobra prigoda da se potiče privatna ulaganja, a možda je to bolja ideja od revizije o državnim potporama. Jasno mi je da je potrebno neka razjašnjenja, ali eto, to je moja preferenca. Evo, ovo želim reći, a osim toga ponavljam da podržamo sve amandmane, odnosno kompromisne amandmane. Hvala gospodin Telička, sada gospodin Evanc riječ. Hvala predsjednice. Naravno, najviše hvala izvjestitelju. Uvijek e, kaskamo za razvojem u, ovom, ovim vremenima i isto vrijedi je ovdje, no neću ponavljati ko komentare drugih kolega. Vidim da postoji velika sloga oko ovoga. Dakle, izvjestitelj je s E, uključuje neke naše prijedloge kao što su i pametni sustavi transporta, dakle mi ćemo to podržati i sve druge kompromise. Naš hvala gospođe Evans. Sada ponovno gledam smjeru komisije i dajem riječ gospodinu Remunu. Izvolite imate riječ. Hvala, evo ja vas neću dodatno zadržavati. Hvala svim eh, zastupnicima i na njihovom, njihovom konstruktivnom radu. U ovoj komunikaciji mi iznosimo svoje ambicije za budućnost, osobito glede visoko prometnog eh, interneta koji je ključnog značaj za naše gospodarstvo i naše društvo. Iznijeli smo neke strateške ciljeve u komunikaciji i pokušali smo e, realizirati to, osobito kada se radi o regulativnom okviru o kojem se trenutno raspravlja u Europskom parlamentu. Dakle, prelazak na 5G i hvala na dosadašnjem radu i toliko od mene. Najpša hvala, posjećam da se sutra glasa o ovome, no prije za kraja predajem riječ e, našem izvjestitelju, gospodinu Zlotovskom. Ski? ne parole est Dziękuję bardzo. Przyszłość. Zahvaljujem, puno hvala. Evo, svi su rekli gotovo isto, mislim da idemo u istom e, smjeru, a sutra ćemo na glasovanju vidjeti. Hvala vam gospodine izvjestelji. Dragi kolege, zaključujemo sastanak, no nastavljamo sutra u 9 sati, počnemo u 9 s glasanjem, dakle, možda vas budem čekala do 9 i 7, ali znajte da ćemo početi na vrijeme jer imamo puno toga o čemu moramo glasati sutra. Dakle, imajući što na umu, sm, malo smo ranije završili, tako da vam želim prijatno večer.